od 17. i 18. ožujka 2016. i ishod sastanka na vrhu Europske unije i Turske. Prvo dajem riječ e, predsjedniku Europskog vijeća, gospodinu Donaldu Tusku. Gospodine Tusk, izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. uvažene zastupnice i zastupnici Europskog parlamenta. 19. siječnja rekao sam ovdje u Europskom parlamentu da Europska unija ima samo dva mjeseca kako bi spasila šengenski prostor. I rekao sam da će Europsko vijeće u ožujku biti zadnji trenutak kada ćemo moći provjeriti funkcionira li naša strategija. Ukoliko ona ne uspije, suočit ćemo se s ozbiljnim posljedicama i sa propašću Schengena. E, iskoristili smo ova dva mjeseca na najbolji mogući način. U to vrijeme organizirali smo dva samita koja su skoro isključivo bila posvećena ovom pitanju. 7. ožujka Europsko vijeće donijelo je tri važne odluke. Prva odluka odnosi se na prestanak propuštanja izbjeglica bez ikakve kontrole balkanskom rutom. Na taj način prekinuta je ova balkanska ruta. Ova odluka temelji se na pretpostavci da je europsko rješenje u kojem se ne poštuje europsko pravo, odnosno europske propisi i zakon o šengenskoj granici i šengenskom prostoru nije moguće. Druga odluka odnosila se na veliko povećanje humanitarne pomoći za Grčku. Uspostavili smo novi krizni instrument kako bismo omogućili da 300 milijuna eura već ove godine bude isplaćeno ponajprije Grčkoj, ali isto tako i drugim državama članicama koje su suočene s pritiskom izbjegličke krize. Osim toga ponudili smo daljnju pomoć kako bismo pomogli u nadzoru vanjske granice u Grčkoj. To uključuje pomoć bivšoj Jugoslavenskoj republici Makedoniji i Albaniji. Tu postoje i druge vrste potpore za druge e, države članice. Treća odluka koja je povezana sa povratkom migranata iz e, Grčke u Tursku, a riječ je o migrantima e, koji nemaju pravo na međunarodnu zaštitu. Također je aktiviran NATO u smislu povećanja aktivnosti nadzora kako bi se svi nezakoniti e, migranti koji su zatečeni u turskim e, vodama e, vratili. Na samitu u Ožujku zatražio sam od čelnika država članica da usuglase zajedničko europsko stajalište što se tiče prijedloga da se ostvari dogovor s Turskom kasnije tijekom mjeseca. Taj sporazum konačno je postignut 18. E, ožujka na sastanku na vrhu. Dogovorili smo da svi nezakoniti migranti koji dolaze iz Turske na grčke otoke od 20. ožujka će biti vraćeni u Tursku. E, provedba će teći u fazama postupno i to temeljem načela e, jedan za jedan. To je ono što se i počelo provoditi. Što se mene tiče, ovdje postoje dva osnovna elementa ovog sporazuma. Kao prvo, moramo zajamčiti poštivanje svih europskih i međunarodnih propisa na način da osiguramo da svaki pojedini migrant koji dolazi u Europu dobiva zaseban individualan pristup, a to uključuje i poštivanje načela non-refulman i isključuje e, bilo kakvo e, zajedničko protjerivanje. Komisija je dala pozitivno ocjenu što se tiče zakonitosti ovog sporazuma i ovdje želim zahvaliti Jean-Claude i njegovom timu e, na e, radu i njihovom doprinosu. Drugo, što se tiče pristupnih pregovora, uzeli smo u obzir zabrinutost koju je izrazio Cipar. E, pristup e, na ovom području po mom je mišljenju bio ispit europske solidarnosti u odnosu na e, pojedine države članice. Ovdje je Europa položila ispit. S jedne strane nismo tražili od Cipra ogromne ustupke iako su ustupci bili potrebni, međutim smatrali smo od samog početka da ne možemo žrtvovati temeljne interese e, države članice, u ovom slučaju Cipra, što se tiče migracijskih ruta. E, uvaženi zastupnici, svjesni smo svih poteškoća koje proizlaze iz izbjegličke krize. Od samog početka smatrao sam da se ne smijemo zavaravati da postoji neko idealno rješenje koje je 100% učinkovito. I tu upozoravam političke eh, aktiviste koji traže sveti gral da to u ovom slučaju nije moguće. Ne postoji idealno rješenje. Ono s čim smo suočeni je E, kontinuirani napor u raznim područjima i nešto što nikada ne prestaje. Rješenja koja sada provodimo u praksi nisu idealna i ne znače da smijemo prestati biti aktivni. Osim toga, to nije idealno rješenje, u potpunosti smo svjesni svih rizika i slabosti koje iz njega proizlaze. Učinili smo sve što je u našoj moći kako bismo osigurali da se ovim sporazumom poštuje ljudsko dostojanstvo. Međutim, svjestan sam činjenice da sve ovisi o samoj provedbi. Sporazum s Turskom i zatvaranje e, zapadne balkanske rute dovodi do određenih nedoumica i što se tiče etičkih, e, a isto tako pravnih pitanja u slučaju Turske. I ja dijelim neke od tih nedoumica. E, te dvojbe i nedoumice možemo razriješiti jedino ukoliko usuglasimo rješenje u potpunosti i detaljno provodimo u praksi. Uzimajući u obzir sve ove nedoumice, Želio bih podsjetiti da ovdje postoji osnovni cilj, a to je stati na kraj nezakonitim migracijama u Europi. Kao što sam već nekoliko puta rekao, ukoliko ne stanemo na kraj nezakonitim migracijama, ako ponovno ne uspostavimo poštivanje naših propisa, ono što slijedi je politička katastrofa, a to znači propast Schengena, gubitak nadzora nad vanjskim granicama, a to nosi sve e, značajne implikacije za našu sigurnost. To će dovesti do političkog kaosa u Europskoj uniji, osjećaja nesigurnosti i e, na koncu će to dovesti do rasta e, populizma i krajnje desnice. E, danas smo svi svjesni toga koliko je situacija kritična i ona ostaje kritična. Moramo biti e, svjesni toga da e, vanjske okolnosti ne idu u prilog E, onome što radimo. Puno puta smo čuli da je jedini način da stanemo na kraje nezakonitim migracijama onaj u kojem se bavimo samim uzrocima migracija. Znači moramo raditi na tome da se stabilizira naše okruženje. E, moram jasno konstatirati da je to vrlo često zvučalo kao alibi da se ništa ne poduzima ovdje u Europi. Nadam se da ćemo konačno shvatiti da Europa ne drži u rukama zlatne ključeve pomoću kojih bi mogla riješiti sve probleme ovoga svijeta. I osim toga, toliko smo se bavili time da nađemo ključ za spašavanje svijeta E, da smo na koncu izgubili ključ za rješavanje vlastitih problema. Ova kriza pokazala je da moramo ponovno steći osjećaj odgovornosti sami za sebe e, prije nego što se e, krenemo brinuti za sve ostalo. U ova dva mjeseca naglasak je bio na E, situaciji kod nas i zato smo uspjeli ostvariti određene rezultate. Iako je potpuno jasno da nismo uspjeli riješiti uzroke migracije, kao što je e, glad i siromaštvo u subsaharskoj Africi, rat u Siriji, nestabilnost u cijeloj regiji od Libije do Afganistana. Ne samo da nismo uspjeli riješiti ove krize, pojavile su se i nove tenzije između e, Turske i Rusije e, u Nagorno Karabahu i brojnim drugim regijama. Naprosto ljudski nije moguće sve to riješiti u kratkom roku. Očito je da nije jednostavno riješiti uzroke migracija. To je veliki izazov ne samo za Europu, nego za cijelu globalnu zajednicu i zato je naš plan i dalje se e, baviti migracijskom krizom, a to će biti tema i na samitu u Japanu i u Kini. Naš je cilj raditi na ekonomskom i socijalnom razvoju ovih regija, a posebno što se tu tiče razvoja infrastrukture, zapošljavanja, obrazovanja i tako dalje. Ne smijemo zaboraviti da će rješavanje uzroka biti nešto što zahtjeva kontinuirane napore a pritom ne postoji nikakvo jamstvo za uspjeh, za potpuni uspjeh, jer to ne ovisi samo o onome što mi radimo. Upravo zato moramo biti učinkoviti. I to ponajprije ondje gdje sve ovisi o nama. A to znači da moramo rješavati krizu na europskom tlu. Uvaženi zastupnici, moramo djelovati u tom duhu i moramo biti svjesni toga da Balkanska ruta nije jedina. Postoje i druge zemlje koje očekuju našu suradnju i solidarnost, ne samo Grčka i Bugarska. E, tu mislim i na središnju mediteransku rutu jer potencijalni broj novih migranata iz Libije je alarmantan, a to znači da moramo biti spremni pomoći i pokazati solidarnost s Maltom i Italijom ako to zatraže. Neće biti moguće naprosto preslikati rješenja koja smo primijenili na području Balkana, e, ne samo zato što Libija nije Turska. A što se tiče balkanske rute, Prekasno smo krenuli s konkretnim aktivnostima, a to je e, između ostalog dovelo i do privremenog zatvaranja granica i to unutar europodručja. Upravo zato puna suradnja s Italijom i Maltom danas predstavlja preduvjet kako bi se ovakav scenarij izbjegao u budućnosti. Uvažene zastupnice i zastupnici, predugo je Europa bila podijeljena na one koji zagovaraju sigurnost i one koji zagovaraju otvorenost. Danas konačno radimo na sintezi ova dva velika cilja. Trebamo imati sigurnost granica, a isto tako postoji potreba za otvorenošću i tolerancijom. To je možda najveći uspjeh koji smo ostvarili u proteklim mjesecima. Ova sinteza E, bit će jedno od glavnih budućih bojišta u Europi i to je nešto što zahtjeva daljnje aktivnosti. Ne moramo se bojati ovih tenzija. U kritičnom trenutku u povijesti Europa je uspjela pobjeđivati jedino ako se znala istodobno nositi s ova dva izazova. Kako bismo bili istinski europljani moramo ostati otvoreni i tolerantni, a istodobno moramo biti čvrsti i učinkoviti. U Europi postoji sposobnost da tenzije e, pretvorimo u pozitivnu energiju i to je pojava i sposobnost koju moramo očuvati. Hvala. Hvala lijepa gospodine Tusk, a sada je na redu u ime komisije gospodin predsjednik Jean-Claude Juncker. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, Poštovani e, gospodine predsjedniče Europskog vijeća, uvažene zastupnice i zastupnici. U Siriji svakoga dana mnogi osjećaju velike napetosti i nasilje i od toga bježe. Vrlo često padaju u ruke krijumčara koji sa malim ulogom za jeftine brodice na kraju poluče profit od 3 do 6 milijardi eura procjenjuje se samo za 2015. godinu. Mi želimo tu trgovinu ljudima zamijeniti dakle kontroliranim i legalnim kretanjem tražitelja azila. 18. ožujka taj dogovor sklopljen je s Turskom i počeli smo ga provoditi. Vi ćete ili prihvatiti da se zakon na Egejskom moru diktira od strane krijumčara i trgovaca ljudima ili ćete pak prihvatiti da to bude zakon koji će biti onaj dogovor između Europske unije i Turske. To naravno nije lako. Od samog početka sam rekao da će to biti Heraklov posao. Trebamo suradnju između grčkih i turskih vlasti i to je njihova odgovornost, ali to je i naša odgovornost, odgovornost svih nas. Koordinator gospodin Martin Drve radi u tjesnoj suradnji s europskim agencijama, s turskim i grčkim vlastima kako bi se s praktične strane proveo taj sporazum i tako da se istovremeno poštuje europsko i međunarodno pravo. Do sada od 4. travnja kada je sporazum stupio na snagu 320 ilegalnih imigranata je otišlo u Tursku iz Europe dok je 79 serijaca došlo iz Turske u Europu. Grčka, Turska, ali i sve države članice moraju biti na visini tog zadatka kako bi se uspostavio povratak i e, dolazak izbjeglica. Akcijski plan s Turskom e, počeve na načelu da moramo biti solidarni kako bismo pomogli e, ljudima koji su u bijegu, kako bismo ih e, spasili i ponudili budućnosti. Zato je ovaj instrument od 3 milijarde iznimno važan i iznimno je važno da do 2018. isplatimo daljnje 3 milijarde, jer na posljedku E, ova financijska sredstva ne idu e, za Tursku, kao što se često može čitati. Ta sredstva namijenjena su izbjeglicama, izbjeglicama koji traže utočište, koji traže smještaj, hranu, koji se žele brinuti za svoju djecu, pružiti im obrazovanje jer njihova djeca imaju pravo na budućnost. Upravo zato radimo na tome da pokrenemo prve projekte u sklopu ovog instrumenta e, kojim se predviđa isplata 3 milijarde. E, zato ćemo e, isplatiti 55 milijuna kako bismo osigurali pristup obrazovanju djeci. Zatim e, imamo sredstva za e, humanitarnu e, pomoć, pomoću koje ćemo osigurati hranu za 70 tisuća izbjeglica. Postoje i daljni projekti na kojima se trenutačno radi. Često mi ljudi postavljaju pitanja, možda će to i ovdje biti slučaj, je li Turska uopće pouzdan partner? E, naravno, e, i ne želim to prešućivati. Postoje teme kod kojih e, Turska i Europska unija imaju potpuno različita stajališta. Međutim, jedno je za mene jasno. Mi cijenimo suradnju što se tiče izbjeglica sa Turskom, međutim naše stajalište što se tiče drugih pitanja je nepromijenjeno i što se tiče temeljnih vrijednosti, što se tiče slobode medija. Ja uopće ne mogu razumjeti da njemački veleposlanik eh, zbog eh, satiričkog komentara u satiričkoj e, emisiji e, se e, vraća ili poziva na red. Na taj način Turska nam se ne približava nego se udaljava od nas. Međutim, partnerstvo s Turskom otvara i neke mogućnosti jer u dijalogu e, se možemo baviti temeljnim pitanjima koja su nama važna i lakše ćemo o tim pitanjima razgovarati s Turskom e, izbliza nego na daljinu. A ukoliko se Turska približi nama u sklopu pristupnih pregovora, to je nešto što možemo samo pozdraviti. Od svih e, potencijalno mogućih rješenja suradnja s Turskom najbolje je rješenje. E, naprosto zato što granica ima dvije strane i e, uvijek je bolje imati granicu za suradnju nego kao zaštitu u odnosu na susjede. Moramo biti svjesni toga da sama Turska uzima 3 milijarde izbjeglica, 3 milijuna izbjeglica, a to je daleko više od bilo koje druge zemlje e, ili u Europi ili na svijetu i zato ne smijemo prepustiti Tursku samoj sebi. To je pitanje solidarnosti. E, ako e, smo međusobno spremni na uvjetovanu solidarnost, onda u odnosu na one koji snose najveći teret moramo pokazati bezuvjetnu solidarnost. Solidarnost, gospodine predsjedniče, naša je glavna misao vodilja dok radimo na pripremi novog azilskog sustava. E, svjesni smo svih slabosti našeg sustava, njih su svjesni i krijumčari. Oni koriste te slabosti kako bi se obogatili na ljudskoj patnji. Prošli tjedan komisija je objavila e, ideje za reformu. E, smatram da je potrebno ponajprije odraditi tri stvari. Kao prvo, moramo jasno e, vidjeti koja je zemlja nadležna za obradu zahtjeva za azilom. E, na tome počiva zajednički sustav azila i taj sustav mora biti održiv i u vrijeme krize. Drugo, Moramo osigurati da svaki muškarac, žena i dijete e, dobije e, ljudsko, ljudski tretman bez obzira na to gdje se nalazi. A to znači da moramo u potpunosti uskladiti naš postupak na području azila. Treće, moramo osigurati da svaki tražitelj azila ostane u zemlji u koju je dodijeljen. E, to je jedini način na koji možemo održati granice i jedini način na koji možemo osigurati da izbjeglice uživaju svoja prava, a pritom poštuju i svoje obveze. E, postoji jedno osnovno načelo od kojeg polazimo kod reforme, solidarnost. Ponavljam, e, ne možemo ostaviti samo nekoliko e, država same da rješavaju ovu e, krizu. Ne može njihov geografski položaj određivati e, kakva će biti njihova situacija. Želim da naš novi sustav bude uspješan i želim da ovaj dom pomogne u njegovoj izgradnji. Vi ćete imati priliku dati svoje komentare i preporuke prije nego što objavimo naš prijedlog sljedeći mjesec i pozivam vas E, da date svoj doprinos. Iznimno sam zadovoljan time da je Europsko vijeće 18. ožujka prihvatilo e, strategiju Europske komisije za rast i zapošljavanje. E, postoji ovaj trokut u kojem su važne investicije, reforme i dobro dobre javne financije. To je strategija koju primjenjujemo i to je strategija koja nam nosi prve rezultate. E, opća e, gospodarska situacija u Europskoj uniji dalje je krhka, rast je nedovoljan, a još uvijek imamo 22 milijuna nezaposlenih e, europljana, a sve dok 22 milijuna e, ljudi e, ne radi i nema posao, neće doći do kraja krize. Dan prije Europskog vijeća komisija je definirala svoju strategiju u području čelične industrije. Izričito pozivam na to da ozbiljno shvatimo probleme europske industrije čelika. To nije bilo koja industrija. Industrija čelika više nije teška industrija. Industrija čelika je e, moderna tehnologija budućnosti, a radnici u industriji čelika nisu radnici koji nose e, željezne šipke, nego su to e, visoki stručnjaci koji su potrebni u Europi i važni za razvoj našeg gospodarstva. Upravo zato moramo uložiti maksimalne napore kako bismo suzbili nelojalnu konkurenciju. Moramo se baviti i uzrocima današnje situacije na globalnoj sceni što se tiče industrije čelika. U Europi imamo 360 tisuća radnika u industriji čelika, međutim taj broj je daleko veći ako promatramo i povezane industrije i zato moramo sačuvati ova radna mjesta i to je naš prvi zadatak što se tiče ove industrije. Poštovani gospodine predsjedniče, slobodna trgovina mora biti poštena trgovina. Sada istražujemo e, čelične proizvode koji dolaze iz Kine kako bismo vidjeli dolazili tu do dumpinga na tržištu. Poduzet ćemo i druge mjere ako to bude potrebno. Europsko vijeće dogovorilo je mjere koje komisija e, treba poduzeti i na području poljoprivrede. To je iznimno važan element našeg zajedničkog pothvata. Prošli tjedan Komisija je objavila i plan aktivnosti na području PDV-a. Na taj način države članice imaju veće mogućnosti i fleksibilnost definirati PDV u skladu sa svojim potrebama. Uvažene zastupnice i zastupnici, u vrijeme e, krize i promjena Europska komisija i nadalje brani i štiti naše interese, traži odgovarajuća rješenja i radi na stvaranju bogatstva. To je naš posao, osigurati stabilnost e, i namjeravamo dalje raditi na isti način. Zahvaljujem na pozornosti. Hvala lijepa gospodine Juncker. U ime Pučana na redu je predsjednik gospodin Weber. Poštovani gospodine predsjedniče, uvažene zastupnice i zastupnici, drage kolegice i kolege. E, mjesecima smo se ovdje sastajali, i kritizirali vijeće zbog e, nesloge i neujedinjenosti koja je vladala i zato se prvo moram e, zahvaliti na tome što je ostvaren dogovor prije uskrsa kako bi se pronašlo rješenje za balkansku rutu. Po prvi puta čelnicima država članica uspjelo je pronaći zajedničko rješenje i u tom kontekstu izrijekom zahvaljujem predsjedniku Europskog vijeća Donaldu Tusku. Njegova je zasluga što je uspio objediniti e, različite interese i pronaći zajednički put. Zahvaljujem na tome. Drage kolegice i kolege, e, pronađen je dogovor s Turskom i to je jedini put. Već tri milijuna ljudi trenutačno se nalazi u Turskoj e, i dobilo je od njih smještaj koliko vidimo, povratak izbjeglica, nezakonitih izbjeglica u ovom trenutku funkcionira i to je put da stanemo na kraj nezakonitim migracijama i e, krijumčarskoj praksi. Ono što radimo na balkanskoj ruti predstavlja također potencijalno rješenje za srednju mediteransku rutu. O tome ste govorili. Spomenuo bih e, i pitanje zakonitosti e, o čemu govorile e, komunističke opcije. Čudim se onome, e, budući da gospodin Cipras e, po mom mišljenju polazim od toga provodi pravo. Ukoliko ljevica kritizira ovo rješenje, onda to prvo mora uputiti na Grčku, a o tome je govorio i kolega Vea Hofstadt, jer je Rute, e, predsjednik vijeća, a Michel kao liberalni premijer sve to potvrdio i nadam se da liberali podržavaju ovo rješenje jer njihovi predstavnici su osvarili ostvarili ovaj dogovor. Drugo, Europa treba sigurne granice, ali Europa nije utvrda. E, naravno da nam trebaju zakoniti putevi kako bismo pomogli onima kojima je pomoć potrebna i zato su važna E, i ova sredstva i pučani će e, to podržati. E, politika propuštanja je gotova. Mjesecima su izbjeglice dolazili bez kontrole, bez registriranja, a zahvaljujući odluci Europskog vijeća sada to više nije tako. Jasno je da izbjeglice nemaju pravo sami izabrati mjesto E, gdje će im se pružati pomoć, e, kao što je već spomenuto. Želio bih istaknuti još nešto o čemu je govorio Jean-Claude Juncker. E, s ovim rješenjem postoji šansa da krenemo u novi početak što se tiče odnosa između Europske unije i Turske. Ovaj dogovor pokazuje da postoji mogućnost suradnje i međusobnog povjerenja. Upravo zato trebamo biti svjesni situacije u kojoj se nalazi Erdogan i oni e, sada ulaze u određene rizike, moraju poštivati slobodu govora, slobodu manjina, slobodu medija, jer u protivnom e, to znači da ne razumiju što znači Europa. A e, to se ne odnosi samo na slobodu mišljenja, slobodu medija u Turskoj, nego i slobodu umjetnika i slobodu mišljenja u Europi. Mi očekujemo od Erdogana da to poštuje. E, drage kolegice i kolega, kolege, druga velika tema u Europskom vijeću bilo je pitanje rasta. Tu bih želio nešto reći. Situacija je pozitivna jedino ako dolazi do rasta. E, jučer e, smo imali predsjednika Cipra ovdje na sastanku pučena i oni su bili u programu E, pomoći i oni pokazuju primjerom da postoji mogućnost ponovno stati na vlastite noge i krenuti u rast. Oni su na pravom putu zato što su proveli reforme i osigurali stabilnost proračuna. E, međutim, Postoje i e, predizborne kampanje u pojedinim državama gdje se ovaj smjer dovodi u pitanje i govori se o tome da se ne trebaju provoditi reforme, naprosto se daju prazna obećanja. I zato želim reći e, ljudima i u Španjolskoj gdje će možda ponovno biti održani izbori, nemojte vjerovati u ova prazna obećanja. Cipras je tu najbolji primjer. On je ljudima obećao sve i svašta, a na koncu je ipak morao priznati da je potrebno provesti reforme. Nemojte vjerovati praznim obećanjima onih koji govore da treba e, ukinuti reforme i naprosto dati e, novac e, ljudima. Jedini ozbiljan put prema rastu je provedba reformi i osiguranje stabilnog proračuna. To je jedini put koji ćemo mi kao pučani dalje podržavati i kojim trebamo ići. Hvala. Gospodine Weber, uvaženi zastupnik Lambert, želi vam postaviti pitanje. Prihvaćate li to pitanje? Manfrede, postavit ću pitanje na engleskom. Čuo sam da kažete da gospodin Erdogan treba poštivati ljudska prava i tako dalje, ali zaista se pitam što vi i e, vaš kancelar imate kakav utjecaj na njega vi tražite da on zadrži izbjeglice. I to ide tako daleko da se njemački humoristi s time i smijavaju. I sama kancelarka ne zna kako se time baviti. Da sam ja Erdogan, ja bi se jednostavno smijao o tome što vi govorite. Samo neka Manfred Bever govori, ja od kancelarke mogu dobiti što god želim. Evo, prvo je desnica zapljeskala kad je čula ovo pitanje. Drago mi je što to čujem. Kao prvo moram e, nešto reći. Možda to zelenima nije jasno, ali ja nisam glasnogovornik kancelarke, nego glasnogovornik Pučena. Možda bi to i zeleni trebali znati. No, E, to su važna određena pitanja. Recimo što se tiče liberalizacije viznog režima postoje određeni preduvjeti. Ukoliko se ne, oni ne ispune neće se odobriti liberalizacija viznog režima. Nema tu nikakvog popuštanja. Osim toga što se tiče Erdogana e, mi ćemo donijeti rezoluciju o Turskoj i parlament će jasno dati do znanja da postoji mogućnost pragmatične suradnje što se tiče iznalaženja rješenja, a s druge strane jasno ćemo dati do znanja da očekujemo poštivanje određenih e, prava i nadam se da je to nešto što je jasno svim e, strankama i političkim opcijama. A sada e, je na redu u ime socijaldemokrata gospodin Pitela. Hvala predsjedniče. Ja cijenim riječi predsjednika Vijeća Tuska. Ovaj sporazum nije savršen i sami ste to rekli. I razumijem da je ta namjera pozitivna, ali eto da je to nekakav slabi možda pokušaj jer moramo uzeti e, tu moć koju danas imaju u rukama e, krijumčari, nositelji smrti. Evo, no bez obzira na sve to, naš, moj klub zastupnika i dalje ima neke dvojbe. Mi smo zaključili sporazum upravo u trenutku u kojem se Turska zatvara u samu sebe. E, sloboda tiska e, je pod velikim pritiskom, prava manjina se gaze. Tražim od komisije i od vijeća da e, nadziru, da prate kao što su najavili da će činiti poštivanje humanitarnih prava i ljudskih prava u Turskoj. Kada govorimo o e, gospodarskoj podršci i u smislu ljudskih resursa, to je ono što moramo osigurati u Grčkoj. Također moramo omogućiti zaštitu i posebni tretman žena i djece te osigurati učinkovito funkcioniranje centara za prihvat i registraciju. Moramo biti iskreni. Mi možemo kritizirati taj sporazum, ja to činim, ali bez obzira na to mi smo bili prisiljeni potpisati taj sporazum i upravo smo to bili prisiljeni napraviti zbog egoizma i zatvorenosti nekih država članica koje su odbili e, izvršiti premještanje izbjeglica. Nitko od nas nema čarobni štapić da bi razriješio ta pitanja ali svi mi znamo da je ključ za pobjedu u tom izazovu je upravo u tom automatskom i obveznom mehanizmu kao što je i Europska komisija sama predložila za premještanje izbjeglica i migranata moramo uzeti u obzir također i mogućnost sankcija za sve one zemlje koje podmeću nogu tom cijelom projektu. Jer nije moguće da se ne može provesti to da neka država bude kažnjena zbog toga što premaši za 0, nešto posto e, maksimalni deficit, a onda će opet zatvoriti oči e, pred e, nepreuzimanjem odgovornosti kad je riječ o migracijskoj politici mi ne možemo biti tako malo strogi kada je riječ o zaštiti ljudi. Da, treba nam zajednička strategija i to je već bilo ranije rečeno. Znači nije problem samo o Balkanu, Zapadnom Balkanu, također se povećavaju i broj ljudi koji dolazi na južne obale e, e, Europe. U idućih nekoliko e, mjeseci svjedočit ćemo novim priljevima E, iz Albanije preko sredozemlja. I što ćemo tad napraviti? Izgraditi možda zidove na vodi? Ili ne samo da je nerealistično pokušati milijune ljudi zaustaviti zidovima, ne samo da je i realistično nestvarno, nego je i sramotno. E sad, što je sad sa tom preventivnom e, preprekom e, za 25 e, migranata dnevno koji će proći preko austrijske granice? To je zaista nešto nepotrebno, sramotno i štetno. U idućih tjedana, u idućih nekoliko tjedana će imati povijesnu priliku. Imamo priliku koju nam nudi mogućnost da revidiramo Dublin. Juncker je ponovno ponudio sporazum i savez europskom parlamentu i ja vam na to odgovaram da želimo taj savez između komisije i parlamenta ali za hrabru reformu koja će dubinski izmijeniti propise iz uredbe dublin želimo zajedničku e, politiku i zajednički sustav azila na europskoj razini. Evo, sada ću samo zaključiti. U ovim e, tako teškim vremenima mi moramo e, maksimalizirati sve ono što nas ujedinjuje, sve ono što nas čini evropljanima i koji još uvijek postoje ovdje u Europi. A ne, ne smijemo stavljati u prvi plan ono što nas razdvaja. Dakle, ne bismo, e, trebali bismo izbjeći da ova vijećnica zapravo postane središte za provođenje e, političkih kampanja u Španjolskoj, u Grčkoj i u ostalim zemljama. Činimo to tamo. Sada ovdje pokušamo zadržati naše jedinstvo kako bismo promijenili Europu i kako bismo spasili Europu. Gospodine Pitela, eh, uvaženi zastupnik Zulik želi vam postaviti pitanje. Izvolite, gospodine Zulik. Vážený pan Pitela, chcete trestać krajiny? Poštovani gospodine Pitela, želite kazniti države koje ne žele primiti migrante. A ja vas želim pitati, a što ako velika većina građana tih zemalja ne želi primiti na stotine migranata? Trebaju li te države ignorirati želju svojih građana? Molim vas za jasan odgovor. Da, evo ću vam vrlo izravan odgovor. Ako neka država odlučuje slobodno pristupiti Europskoj uniji, onda mora poštivati odluke koje se donose na razini Europske unije. E Hvala lijepa. A sada je na redu u ime kluba ecr gospodin Kamal. U rujnu je Franz Timmermans bio na plenarnoj sjednici kako bi govorio o krizi izbjeglica i migranata i dramatično je najavio da dolazi zima. Međutim, sada vidimo da dolazi već ljeto, a Međunarodna organizacija za migracije smatra da e, osam puta više ljudi došlo u tri prva mjeseca 2016. godine odnosu na tri prva mjeseca 2015. godine. A situacija na ljetu preći će prethodne godine. Mnogi bježe od terorizma i barbarstva koje i dalje postoji i pretpostavljaju da će u našim zemljama živjeti bolje. Nitko od nas ne želi da ovo ljeto bude poput prošlog ljeta. A vjera i povjerenje e, u europske institucije naših građana ne znamo kakva će biti. Što se mora promijeniti? Ovoga ljeta morat ćemo pokazati da smo zaključili i shvatili lekcije iz 2015. godine. Gospodine Tusk, da, slažem se, nisu svi sporazumi savršeni, ali vijeće i komisija e, su se dogovorili za mnogo toga što će moj klub zastupnika podržati poboljšanje šengenskog sustava e, pogranične patrole borba protiv trgovaca ljudima međutim mnogo drugih odluka je doneseno koji nam možda omogućuju da se bolje odnosimo ali nismo sigurni da će poboljšati budućnost e, da, shvaćam da je Turska primila i smjestila 2,7 milijuna izbjeglica. Mnogi od nas brine sporazum između Europske unije i Turske na praktičnom, ali i na etičkom planu. vrijeme će nam pokazati tko je na tom planu imao pravo. Dok Europska komisija i vijeće pozdravljaju sporazum s Turskom, ipak e, živimo u svijetu e, gdje se sve zna, gdje ima puno društvenih e, društvenih medija i dok se i jedne rute zatvaraju poruke će se slati da se ide drugim rutama recimo putem Malte ili Italije i tako dalje. Što se tiče revizije Dublinske uredbe vidjeli smo da postoje dve različite verzije reforme. Jedna kojom se ponovno otkriva topla voda a druga e, želi da voda koju imamo da se jednostavno bolje grije i da se dakle ova jednostavno poboljša. Dakle, ne smijemo se opredijeliti za onu koja izgleda idealnom, ali vjerojatno neće uspjeti jer je previše idealizirana, ili pak da se odlučimo za pragmatičnu opciju. Mislim da bi javnost htjela da se odlučimo za pragmatičnu, a ne za idealnu verziju. Predsjednik Tusk govorio je o zlatnom ključu za rješavanje problema. Moramo paziti kako radimo. Napore i novac moramo uložiti u kontroliranje granica i vratiti one kojima ne prijeti progon i koji e, žele bolji e, život s ekonomske strane. Ali moramo onima koji traže azil pospješiti, ubrzati postupak za prihvatanje, e, za dodjeljivanje azila, moramo im pružati bolji i dostojanstven smještaj. Moramo pokazati bilo kome tko želi doći u Europski uniju da imamo sustav azila koji je strog, ali pravedan i moramo vidjeti u sljedećih nekoliko tjedana što ćemo napraviti. Jednostavno, dolazi ljeto, nemamo vremena da ponovno otkrivamo toplu vodu, ali možemo situaciju popraviti. Gospodine Kamal, zastupnik Grapini, želim vam postaviti pitanje. Slažete li se? Izvolite. E, domnule Kamal... E, Hvala, gospodine Kamal. Više ste puta rekli da nam je potrebno djelovati pragmatično i da su potrebne nove mjere. Svačamo potrebe za solidarnost i za humanizmom. Da ste vi predsjednik komisije, što biste vi učinili kako biste proveli ono što se treba provesti. Uvijek kažete i dijelite lekcije što se treba napraviti, ali da ste vi na tom mjestu, što biste vi napravili? E, evo, vidim da predsjednik komisije gleda prema meni sa smiješkom. Svi možemo pokušati biti predsjednici komisije. Međutim, ovdje se radi o pragmatizmu. Jako je dobro e, reći nam da nam je potreban neka veliki plan, da moramo nametnuti rješenja državama članica. Ali vidite reakcije u državama članicama. Gospodin Sulik iz mog kluba postavio je vrlo relevantno pitanje. Kada je rekao, ali što napraviti kada većina stanovnika određene države članice ne želi rješenja iz Europske unije. A što kaže gospodin Pitela da oni moraju prihvaćati rješenja Europske unije? Bojim se da to nije put napred, već je put napred što se sjedne s državama članicama i da se vidi što se razumno može napraviti zajedno. Sada u ime kluba liberala gospodin Verhofstadt. Dragi kolege, postoji jedna izreka koja kaže kada se igrate s vatrom, možete očekivati i da se opečete. Meni se čini da se upravo to sada događa u, po pitanju dogovora s Turskom. Zašto? Zato što pokušavamo naše probleme prebaciti jednoj drugoj strani, gospodinu Erdoganu. A što on radi prije dva dana? Gospodin Erdogan je dao um, tražio od njemačke vlade da e, za satiričku pjesmu e, kazneno gone gospodina Benemana koji je satirički novinar. Ja nisam pravnik, odnosno odvjetnik i moram reći da njegov humor nije onaj koji se meni sviđa, ali u slobodnom društvu takve satirične pjesme moraju biti moguće. Mi sretno plaćamo za našu slobodu. Vratimo se na Erdoana, međutim. Već smo mu dali ključeve za vrata Europe, a sada postoji mogućnost da mu dajemo ključ i redakcijama naših novina, da on počne kontrolirati naše medije. Osobno moram reći da me ne iznenađuje takav razvoj događaja. Ako se stavite na milost i nemilost nekoga, poput gospodina Erdoana, te ako vlastitu odgovornost prebacite trećoj zemlji poput Turske, ja moram reći da smatram da je to tek početak onog što ja nazivam politikom turskog bazara. I eh, mogu samo reći da će gospodin Erdogan vjerojatno pozvati sporazum koji je s vama sklopio, ne bude li u roku od dva mjeseca dobio liberalni vizni režim koji je tražio. I onda ćemo vidjeti hoće li se on podvrći uvjetima za liberalizaciju viznog režima. Dakle, mi smo se stavili u erdovanove ruke i u ruke njegove vlade. Prema tome, sve više mi se čini, sve više imam osjećaj da je, e, e su jednostavno Erdogan taj koji koristi jadne izbjeglice kao političko oružje. I ovo što vam moram reći nije mi lako reći. Prije svega, Turska je gospodine Juncker bila dio te diobeko, a Turci se tome ne podvrgavaju. U Turskoj moraju promijeniti zakone kako bi se ukinule sve sva teritorijalna ograničenja na ženske konvencije, kako bi sirijski građani mogli dobiti azil u Turskoj. Oni to ne rade, oni to odbijaju. Što više i još važnije, postoje izvješća o kojima niko ne govori. Ovdje vodimo rasprave, a postoje izvješća Amnesty Internationala prema kojima Turska šalje Sirice natrag u Siriju, u Siriju protivno međunarodnom pravu. A na nizozemskoj televiziji jučer u jednoj se emisiji o tome govorilo gdje se lijepo dokazalo da Turci to zaista rade. Ali gospodine predsjednice, zašto to ne radite, ne proučavate? Je li to zaista istina? A ako jest, trebamo li mi nastaviti s dogovorom i nagodbom koji je protiv međunarodnog prava. Zašto mi to radimo? Ispitujete li vi takve tvrdnje? Je li točno to što tvrdi Amnesty International i jučer nizozemska televizija? I nadalje, nemojmo se zavaravati. Točno vi tvrdite da nagodba dobro funkcionira na grčkoj-turskoj granici e, više ih ne dolazi 270 na dan, već 50 na dan. Međutim, Jučer je talijanska obalna straža spasila ne 50 ljudi kao što obično radi, već 2154 osobe. Kakav je rezultat svega toga? samo na osnovu jučerašnjih brojki. Ljudi ovdje vole baratati brojkama. Dakle, od 750 na, na 50 i sa 50 na 1254. Znači li to da ova nagodba dobro funkcionira? A što je sa našim stavovima, našim slobodama, naši, e, našim vrijednostima, u čijim su oni rukama? U Erdoanovim rukama. Ono što ja tvrdim da umjesto da ovdje raspravljamo o nagodbi koja po mom sudu ne funkcionira, mislim da se moramo nekako srediti mi sami u Europi. A to znači po mom su tri stvari. Prije svega europske pogranična i obalna straža. Trebate pitati ljude iz država članica. 400 ljudi E, su e, je tražilo se prevoditelja a došlo je svega 75 e, tražio se velik broj pograničnih službenika, jako ih je malo poslano na grčko-tursku granicu. Komisija je tražila 500 predstavnika služba sigurnosti, ali poslano ih je tamo devet Drugim riječima, više od pedeset tisuća ljudi je komisija tražila, a u stvarnosti tamo je poslano više manje 400 ljudi koji su dakle stavljeni na raspolaganje Europskoj komisiji. Znači li to da ta nagodba dobro funkcionira? Čini mi se da su stvari drugačije i čini mi se da nam je zaista očajnički potrebna europska pogranična i obalna straža. Drugo, očajnički nam je potreban europski sustav azila i baš kao i gospodin Pitila podržava da se nastavi raditi na prijedlogu komisije što je brže moguće. I dame i gospodo, dragi kolege, što je još očajnički potrebno ako se želite boriti protiv trgovaca ljudima? to je da se omogući legalna imigracija u Europu. To je jedini način da se prestane trgovati ljudima. E, onima koji to rade u Turskoj i u Sjevernoj Africi. Hvala. Gospodine Verhofstadt, zastupnik Kava želi vam postaviti pitanje. Hvala. E, vi i ja imamo politički pristup, ali moram, koji je različit, ali moramo se složiti s jednom stvari ovdje. Kao što je govorio britanski političar Lord Jenkins vezano o e, onome e, što treba značiti treba li Velika Britanija ući ili izaći iz Europske unije. Govorite o znakovima i e, kakvi znakovi dolazi odavde hoće li se konačno shvatiti da britanci više nemaju strpljenja e, surađivati s europskim e, ustanovama pa vi imate dakle veliki britanski humor koji ja cijenim ali mislim da je vaše pitanje više za gospodina Kamala koji je stručnjak za ta pitanja u ime kluba Ujedinjene ljevice gospođa Cimer izvolite Uvažene zastupnice i zastupnici, poštovana gospodo predsjednici. Što se tiče rješenja o kojima ste govorili, meni se čini da to ne funkcionira. E, sada reći da što se tiče sporazuma između Europske unije i Turske da postoje određene nedoumice i otvorena etička i pravna pitanja, a istodobno govoriti o tome da ne postoji idealno rješenje e, sveti gral, to nije dovoljno. E, moramo učiniti više. Možete reći da e, niste uspjeli pronaći pravi ključ, ali s druge strane ne možete naprosto prešućivati do čega vodi ova situacija. A onda gospodin Weber u ovoj situaciji govori o bauku komunizma i o e, gospodinu Ciprasu i drugima, to su očito njegove noćne more i meni se čini da ste tu izgubili dodir sa stvarnošću. Mi kao Europska unija vidimo što se događa sa Grčkom, sa svakim vraćanjem izbjeglice iz Grčke u Tursku mora se zajamčiti e, kako bi to funkcioniralo da Turska bude sigurna treća država. E, mi već mjesecima o tome govorimo i okrivljujemo Grčku da ne čini dovoljno kako bi štitila vanjsku granicu, govorimo o tome treba li Grčka uopće biti još e, u šengenskom prostoru, uopće nismo shvatili o čemu se radi, ne postoji dodir sa stvarnošću. Gospodin Verhofstadt je govorio o tome što znači provedba ovog sporazuma i koje konkretne mjere treba provesti Europska unija, što je obećano, što je ostvareno. Mi prisiljavamo Grčku da provodi sustav azila i proceduru koja polazi od najnižih standarda. To je nevjerojatno nizak standard što se tiče postupka odobranja odobrenja azila. Moramo biti svjesni toga. A ako to koristimo u budućnosti kao podlogu za daljnje pregovore, onda jedino mogu reći da smo se daleko odmakli od naših načela i naših standarda i zahtjeva za ljudskim dostojanstvom i moramo to biti u stanju jasno izraziti. E, jedna je stvar e, postojanje određenih slabosti i nedostataka, ali e, druga je stvar ako se pretvaramo da moramo biti zadovoljni s onim što imamo, a demonizirati one koji to kritiziraju. To ne može tako i jasno želim reći da smo mi svakako protiv toga da se Turska u ovoj situaciji sa Erdoganom tretira kao sigurna treća zemlja. I e, služba e, našeg Bundestaga izrazila je odgovarajuće nedomice. Kako bi e, neka zemlja bila tretirana kao sigurna treća zemlja, moraju se jamčiti prava izbjeglica i to u praksi. A svakodnevno e, se događa da se stotine izbjeglica šalju preko granice, da se puca u smjeru izbjeglica. E, Djece su među stradalima. Kada ćemo govoriti o tome? To je za mene otvoreno pitanje i naprosto e, ne mogu ovdje e, prihvatiti ono što se govori. Odgovornost mora biti na državama članicama i više nego do sada. Učinite to. Zahvaljujem gospođo Cimerle, a sada u ime kluba Zeleni gospođa Harms. Poštovani gospodine predsjedniče, uvažene zastupnice i zastupnici, ideja nakon zadnjeg samita da zajednički trebamo voditi računa o tome da se osigura red, pouzdanost, da funkcionira pravna država da se poštuju propisi u sustavu azila i cilj je osigurati poštivanje propisa za sve one e, koji su obuhvaćeni. A već tjednima iz dana u dan ujutro e, u vijestima i navečer na vijestima e, dobivamo informacije iz Grčke i vidimo da je uspostavljena neka vrsta reda, međutim humanitarnost i zakonitost e, poštivanja propisa su praktički nestali. Vidimo i izvještaj iz Idomenija e, bivšeg njemačkog ministra Norberta Bluma. E, on je uvijek iznova govorio o tome što se može učiniti bolje kako bi se to radilo u skladu sa europskim propisima i idejama o humanošću. I vi ste, gospodine Tusk, rekli da ovo nije 100% idealno rješenje. Ja smatram da u ovom trenutku uopće ne možemo govoriti o vladavini prava u Grčkoj, a to je prva europska odgovornost. Prije nego što krenemo tematizirati situaciju u Turskoj, prvo kod kuće u samoj Europskoj uniji moramo e, biti u stanju osigurati vladavinu prava, primjenu propisa što se tiče izbjeglica, onih e, koji bježe pred opasnošću. E, hoćemo li to uspjeti uz e, pomoć obalne i granične straže? Mislim da je to velik izazov. Hoćemo li to uspjeti i ostvariti 100%? To ne znam. Međutim, pustiti da se stvari odvijaju onako kako je to sada slučaj, mislim da to ne možemo prihvatiti. Ono što radi Europska unija u suradnji sa Grčkom treba biti nešto drugo. Moj dojam je da ono što se sada događa, da kompletna eh, to zapravo diskreditira kompletno izbjegličku politiku Europske unije. Eh, tolerira se ova bijeda kao sredstvo eh, da se odvrate svi oni koji bi potencijalno poželjeli krenuti u pravcu Europe. Što se tiče Turske, upravo zato što postoji ovaj dogovor o nezakonitim migracijama. E, na nama je odgovornost u pogledu vladavine prava. E, to što je sklopljen određeni sporazum e, ne znači da mi naprosto možemo pustiti da stvari teku svojim tokom. Europska unija je već tjednima otkako dobivamo vijesti o tome da se vraćaju izbjeglice iz Sirije natrag u Siriju. Europska unija je dakle već prije nekoliko tjedana trebala E, riješiti tu situaciju i provjeriti što se tu e, događa i eventualno poništiti sporazum. E, ovdje bih se obratila kolegi Fehofštatu s kojim sam razgovarala o direktivi o azilu i isto tako što se tiče direktive o obalnoj i graničnoj straži, slažem se s onim što je rekao kolega. E, smatram e, da ne možemo dopustiti da Erdogan zanemaruje neke osnovne vrijednosti. E, I ono što govori oporba i u Istanbulu i Ankari smatram i ja. Angažman Europljana mora ići u smjeru vladavine prava i boljeg razvoja situacije u Turskoj svaki e, pokušaj e, ostvarenja nekog boljeg dogovora ili nekog e, konflikta zapravo dovodi do daljnje diskreditacije a u svjetlu cijele ove situacije na Bliskom i Srednjem istoku i s obzirom na geografski položaj Turske i s obzirom na našu povijest, sve to smatram isključenim, poštovane gospodo. I na koncu, što se tiče Njemačke, sloboda umjetnosti i sloboda medija nije nešto o čemu će u Njemačkoj odlučivati Erdogan. Ja smatram da je moja zemlja dovoljno snažna e, da ostane pri svom stavu i e, bez obzira na traženja Erdogana. Hvala. A sada e, gospodin Farage u ime fdd Hvala lijepa. Stalno mi se govori da je Europski parlament dom europske demokracije i sasvim sigurno jutros e, bismo trebali slaviti nizozemski referendum e, s prošlog tjedna gdje su e, nizozemski građani rekli ne proširenju Turske, ne sporazumu sa Ukrajinom i mnogi su ovdje rekli ne Turskoj i ulasku Turske u Evropskoj uniji. Dakle, bila je to pobjeda demokracije, a naročito za malu organizaciju King Mobile koji su mladi blogeri koji su uspjeli prikupiti 4270 potpisa. To je dakle pobjeda izravne demokracije. E, sjećamo se žan Roberta Castelleđa koji je e, preminuo iz pokreta pet zvjezdica Dakle, to je nova politika. Gospodin Juncker nam je rekao bio da budu li nizozemci glasali, ne da će to biti katastrofa. A vaš predsjednik gospodin Van Rompuy, moj stari prijatelj, rekao moramo ignorirati nizozemce i e, samo ići dalje. Dakle, to je velika količina e, vlastitih interesa radi koje će se ignorirati nizozemska volja. Međutim, vremena se mijenja i ova institucija neće preživjeti tehnologije 21. stoljeća koja mijenja politiku i svi vi koji ste ovdje u ovoj vječnici morali biste se toga bojati kao što se počinjete bojati. A E, vidjet ćete i kako će situacija biti s britanskim referendumom. A ova nagodba s Turskom kriva je stvar. I svi oni koji su na koljenima pred gospodinom Erdoganom i e, koji samo krši ljudska prava, a gospodin Tusk i Juncker nam kažu da napredujemo. Pogledajmo, 1,8 milijuna ljudi došlo u Europsku uniju u posljednjih 18 mjeseci. Vratili smo ih stotine. Ne čini mi se da je to tako sjajan rezultat. Međutim, i jedna skupina koja će to odgovarati to je ISIS koja je 500 svojih operativaca uspjela smjestiti na europski kontinent kako kaže direktor Europola jer to zapravo svima našoj kolektivnoj kičmi šalje e, mi se od toga počnemo tresti, ali od toga će se odlučivati na britanskom referendumu. Vidjet ćete što, kao što su nizozemci rekli prošli tjedna. E, da, možda imate velike tvrtke i banke, ali mi imamo e, veliku skupinu blogera. Jednostavno ovo mjesto neće preživjeti. Gospodin Erikson vam želi postaviti pitanje. Izvolite. Hvala lijepa. Imam pitanje za gospodina Faraža. Gospodin Faraž sjedi iza britanske zastave. Ne činite li se da je to prilično nezgodno za e, velik broj Britanaca da čovjek koji sjedi iza britanske zastave e, slavi referendum na kojem je jedino pobjedio gospodin Putin koji sada slavi što Europa nije ujedinjena oko suradnje s Ukrajinom. Gospodine Farage, izvolite. Pa nisam ljubitelj gospodina Putina, međutim e, jednako tako ne želim ići u rad s gospodinom Putinom. Što smo mi napravili da podstaknemo da korumpirani ali demokratski E, demokratski izabrani vođa Ukrajine bude e, bude svrgnut. Ja mislim da mi imamo nacionalne države koje su demokracije. Moramo e, dobro surađivati međusobno, ali ono što ja ne želim je politička unija, ja jednostavno se zalažem za stvarno europsko prijateljstvo. Sada u ime kluba ENF-a gospodin Vilimski je na redu. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. E, uvažene kolegice i kolege. E, moram se osvrnuti na ono što su rekli prethodni govornici. Moram kritizirati ono što je rekao gospodin e, Pitela u pogledu prvih desetina izbjeglica. Prošle godine bilo ih je 90 tisuća koji su tražili azil u Austrije ove godine 35 tisuća, prošle godine uz pomoć e, našeg premijera Fajmena e, smo uspjeli stati na kraj e, krijumčarskoj skupini, a zahvaljujući našem pritisku, pritisku naše stranke, uspjeli smo ostvariti poboljšanje mjera na granici i zato smatram da ove kritike nisu na mjestu. A što se tiče predsjednika Pučana želio bih e, e, isto tako nešto reći. E, gospodine Weber, vi dobivate otpadnike s desnice. Ako pogledamo što govori vaš predsjednik vlade u Bavarskoj, onda možemo vidjeti da je to povezano i sa onim što govore druge političke opcije. Međutim, s obzirom na uspjehe koje ostvaruje AFD, politička scena u Njemačkoj će se očito dramatično promijeniti. E, moramo e, biti svjesni E, današnje situacije. A ja vas pitam e, što se s vama događa. Vi dolazite iz e, velikog pokreta Pučana danas. Prvo želite uzeti pravo stanovništvu da samo donosi odluke o stvarima koje ih se tiču. Ovaj sporazum s Turskom potpuno je pogrešan, ide u pogrešnom smjeru. Tu ste zapravo počeli ignorirati ono što se zbiva u Turskoj. Gaženje ljudskih prava, problematika s Turcima, uloga žene i tako dalje i tako dalje. Odmah ću završiti. E, gledajte što govori stanovništvo naših zemalja. Pogledajte rezultat referenduma u Nizozemskoj. Očito je da postoji pogrešna politika u Europskoj uniji i moramo vidjeti što je najbolja praksa za cijelu Europsku uniju. A, e, sada u ime neovisnih zastupnika gospodin Balco. Hvala lijepa. Sporazum između Europske unije i Turske dokazuje da migranti mogu doći i na legalni način doći u Europsku uniju. Neki vjeruju da postoji dobri i loši migranti. E, o, loši su oni koji e, dolaze bez dokumenata u Grčku i njih će se poslati natrag. A o, kada jedan kontingent istih tih ljudi pošalje Turska Europsku uniju, onda su to dobri migranti. Hoće li se oni integrirati u europsko društvo? Oho, neće li među njima biti terorista? E, zato nema jamstava. I e, tu što možemo reći kako bismo potkrijepili ideje gospodina Junkera koji je rekao da su u Europi potrebni migranti baš kao Australiji i Kanadi. Gospođa Cimer je upravo rekla e, mi smo Europska unija. Ne, e, mi nismo Evropska unija koja je demokracija, već jednostavno moramo uzeti u obzir da europski građani, većina njih ne žele da Europa postane kontinent migracije. Hvala, gospodin Groj je sljedeći govornik. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovana gospođo predsjednice, ponekad e, ne razumijem baš svijet. E, vodili smo brojne rasprave i e, jako nas je smetalo što nemamo konkretne odgovore na izbjeglička pitanja. I htjeli smo pomoći ljudima koji su u bijegu, a onda je Europsko vijeće donijelo određenu odluku i uvelo određeni red i sada opet nismo zadovoljni. Umjesto toga gospođa Cimer opet prigovara i kritizira. E, I to je zapravo ono uobičajeno ponašanje. Sve kritizirati ne preuzimati nikakvu odgovornost. A najvažniju rečenicu rekao je predsjednik Tusk. Europa je preuzela odgovornost. I konačno se to dogodilo. Države članice su preuzele odgovornost i rekle učinit ćemo nešto. To nije savršeno rješenje i to nitko ne tvrdi. Ali u politici znamo i to nam govori razum ne postoji idealno rješenje možemo ići korak po korak u pravom smjeru, a ovo je prava šansa, konkretna pomoć, povratak e, određenih izbjeglica. A e, ove kritike da ćemo se izložiti e, voli Turske, kakve su to besmislice? Ja mogu jedino reći da sam ja od početka bio protiv pristupanja Turske. Ja sam uvijek E, govorio o tome, postojali su oni da treba Tursku već sutra primiti u članstvo Europske unije, a sada e, iznosite samo kritike. E, što se tiče izlaganja gospođe Harms, to je bilo dojmljivo. Puno toga mi se ne sviđa. Naravno, ni meni se puno toga ne sviđa što se zbiva u Turskoj, ali pogledamo, mi, pogledamo li pitanje izbjeglica, ako ostvarimo određeni napredak, onda toga moramo biti svjesni i moramo reći odlično, sjajno, idemo vidjeti što ćemo sljedeće napraviti, moramo paziti da ne napravimo neke daljnje greške, ali samo kritizirati, e, mislim da na taj način ovaj parlament neće biti institucija koju itko ozbiljno shvaća ako samo kritiziramo i žalimo se. E, moramo donositi konkretne mjere kojima pomažemo ljudima i e, za to smo plaćeni. Jeste li spremni odgovoriti na plavi karton gospodina Lanzanfa? Izvolite. Liebe Herbert. Dragi Herbert. Pretpostavimo da je ovaj dogovor dobar. Iako mislim da postoje određeni prostori za kritiku, ali mislim da to ide u pravom smjeru. Države članice moraju preuzeti odgovornost. Naše ministarstvo unutarnjih posla rekao je da u Grčkoj ima dvoje troje ljudi iz humanitarne organizacije, tri četiri osobe iz agencije za izbjeglice, 300 e, policajaca. E, Slažeš li se u toj situaciji da e, to pokazuje da nismo dovoljno preuzeli odgovornost i stavili na raspolaganje dovoljan broj ljudi i praktički e, je Angela Merkel i Thomas de Mezije e, propustio učiniti ono što se očekuje i ostavili su na cjedilu Tuska i Junkera. Točno. Nažalost, situacija nije uvijek jednostavna E, naravno, ono što se obeća mora se i ispuniti. Postoje obveze država članica. E, postoje i države članice koje već jesu preuzele velik broj izbjeglica. Međutim, tu postoji cijeli paket. E, potrebno je poslati ljude i potrebno osoblje kao što je obećano. To je potpuno jasno. Gospođa Fejon ima riječ. Hvala lijepa. E, htjela sam zapravo konstatirati da imamo dobar sporazum s Turskoj koji počiva na pravnim temeljima, međutim, nažalost to ne mogu reći. Iako sve više imam dojam da je to loš kompromis, u ovom trenutku ne vidim nikakvu alternativu. Bilo bi mi drago kad bi funkcionirao taj sporazum, ali na način da se poštuju temeljna prava izbjeglica, a ne na način e, da smo izloženi e, ucjenama e, Turske i uvijek iznova dobivamo informacije da Turska uz pomoć nasilja vraća izbjeglice iz Sirije natrag u Siriju i da izbjeglice ostaju na ulici. Koliko je uopće sigurna ta zemlja za izbjeglice? Znamo e, kakva je situacija što se tiče prava manjina, što se tiče slobode medija. E, šokantna je i situacija na grčkim otocima gdje postoje otvoreni kampovi, a ne organizirani instalirani objekti za prihvat. E, moramo e, vidjeti što će biti sa samom provedbom sporazuma. E, nećemo ostvariti uspjeh ukoliko se ne provede ovaj program i sve potrebne mjere. Na nama je odgovornost. Trebali smo već osnažiti cijeli sustav, nismo trebali dizati granice. E, moramo stati na kraj e, krijumčarima i to smo trebali davno učiniti, a nismo. E, postoje velike ambicije što se tiče reforme Dublina. Možda je ovo zadnja povijesna šansa da uvjerimo ljude u mogućnost uspjeha europske politike. Imate gospodina Dobro jutro, hvala vam što ste prihvatili moje pitanje. Možete li pojasniti ili možda se složiti sa gospodinom Pitelom iz vaše stranke, ali zanima me vaše mišljenje. Smatrate li kao što on kaže da je e, sebično da države članice odlučuju koliko će prihvatiti izbjeglica? Da li kao i on mislite da države članice treba obvezati da prihvate određen broj izbjeglica i hoćete li se složiti sa mnom da treba osuditi da e, e, se e, laburisti govore što trebaju napraviti neke nezavisne države. Uvaženi kolega, E, slažem se sa svima onima koji tvrde da trebamo inzistirati na europskoj solidarnosti koja međutim ne funkcionira. Slažem se sa svima onima koji kažu da sve države članice trebaju pojedinačno preuzeti odgovornost i ispunjavati vlastite obveze. U ovom trenutku e, program premještenja i preseljenja ne funkcionira. E, mnoge države članice ne preuzimaju vlastitu odgovornost, a sve dok se to ne dogodi ovaj je sporazum suvišan i Europska unija je izložena vrlo kritičnoj situaciji, te vas e, stoga sve molim da preuzmete vlastitu moralnu odgovornost. Dziękuję. Na redu je gospođa Fotiga. Hvala. Evo, od sastanka e, u Europskom vijeću u Ožiku možemo reći da su se događaji ubrzali, pogotovo u dva posebno važna aspekta, a to je kada govorimo o terorističkim napadima u glavnom gradu Europske unije u Briselu i također referenduma koji je održan u Nizozemskoj. U prvom slučaju od trojice predsjednika bih htio čuti što je to što mislite da ste napravili i što ćete još napraviti da zajamčite sigurnost e, tisuća službenika i zaposlenika institucija Europske unije i također e, službenika druge država članica kada posjećuju Brisel. Mislim da je to iznimno bitno e, da napravimo kako bismo mogli sa administrativnog stajališta provesti u praksi sve zaključke vijeća. Također bih htio preći na, htjela prijeći na drugi slučaj, a to je rezultat referenduma u Nizozemskoj. U tom slučaju su nam e, pokazali da e, moramo djelovati e, po pitanju rješavanja situacije s Rusijom. Također je bitno da nađemo puno rafiniranije rješenje nego onog, od onoga koje smo trenutno imali u Europskoj uniji, pogotovo kada je riječ o odnosima s Rusijom i sa istočnom Europom. Dakle, kada govorimo o slučajevima uplitanja u to poljsko stanje i ta, to glasovanje o rezoluciji o Poljskoj, koje je zaista brutalno glasovanje, ja smatram da je zločin koji, jer neće to riješiti ta pitanja. Gospođa Fatiga, gospođa Jakonsari e, vam postavlja pitanje putem plavog kartona. Gospođo zaista ne razumijem vezu između nizozemskog referenduma Rusije i Poljske, a mi ovdje govorimo o vrlo ozbiljnoj stvari. O tome kako da se nosimo s brojem izbjeglica i tražitelja azila, te kako da tim ljudima damo jedan dostojanstven tretman. Ne možete li se jednostavno koncentrirati na jednu stvar u jednom času, jer to mnoge ljude smeta u Europi. Pa, gospođo, ne znam kako je prevedeno ono što sam ja rekla na različite jezike, ali smatram da će budućnost pokazati da postoji jasna veza između svih tih tema. Ja sam se također pozivala na administrativnu mogućnost da se svi ovi problemi riješe koji su uslijedili nakon terorističkih napada. Hvala. Sada gospodin Lamstorf ima riječ. Zahvaljujem. Poštovane dame i gospodo, E, mislim e, da je ispravno u ovoj situaciji razgovarati s Turskom i s poštivanjem se odnositi prema njima jer oni su primili 3 milijuna izbjeglica i puno toga učinili i prvi pogled e, na zemljovid pokazuje da je dobro razgovarati sa Turskom. A drugi pogled to isto govori kao što je rekao kolega Kamal, ljeto je pred nama. Međutim, moramo voditi računa i o provedbi ovog sporazuma. Ta provedba mora biti humana, učinkovita i usmjerena na budućnost. Što se tiče humanog pristupa, to znači da ne smijemo zanemariti E, individualan pristup. Što se tiče učinkovitosti, to znači da države članice moraju ispuniti svoja obećanja. E, mislim da Njemačka ostavlja Europu na cjedilo. Običane su tisuće policajaca, samo 300 ih je poslano. A što se tiče usmjerenosti na budućnost, moramo imati zakonite puteve za migrante jer u protivnom će dalje dolaziti do tragedija u Mediteranu i Egijskom moru. Gospodin Beću ima riječ. Hvala. Europi je draže da premješta policajce nego li izbjeglice. To je rekla da nevladina organizacija i tom se dobro opisuje rezultat Europskog vijeća iz Ožujka. Mnogi se vraćaju u zemlje iz kojih su došli gdje se krše ljudska prava uključujući i mnogi sirici. Među njima sve više ima žena i djeca. Njihov prihvat je stvarno nikakav umjesto e, da se spašavaju životi, ovim će se dogovorom mnogi od njih staviti u opasnost. A vi u takvoj situaciji usuđujete se govoriti o poštivanju ljudskog dostojanstva. Što još više mogu reći nego da se sramim? Sramim što sam evropljanka i što se pravo na azil ovdje sasvim potire i gazi. Jer upravo ovakvim postupanjem dolazimo do većeg populizma. Realisti pokušavaju naći stvarna rješenja kao što su zakonski putovi migracije i zakonski sustav azila na europskoj razini. Europa je najbogatija regija na svijetu i prema tome mora biti na razini ove velike klize. Sada gospodin Palikapras. Zahvaljujem gospođo predsjedateljice. Ja govorim ovdje u ime e, kluba koja zapravo je sudjelovala u ovim sporazumima po pitanju e, Europske unije i Turske umjesto da ponudimo konkretna europska rješenja, mnoge države egoistično pokušavaju prikriti tu e, krizu i to sa stajališta i to pred evropskim građanima. Zapravo stalno se tvrdi da vraćanje tih e, izbjeglica u Siriju nema nikakve veze sa Evropskom unijom, ali zapravo mi moramo shvatiti što je ta patnja koja se trenutno e, proživljava na granicama. Nama treba zajednički i ambiciozni pristup kada je riječ o pitanjima azila i koji se temelje na odgovornosti i na preraspodjeli odgovornosti. Dakle, e, Turska nije sigurna zemlja za izbjeglice, ona ne nudi e, dovoljno temelja kako bi mogla prihvatiti i osigurati e, status izbjeglicama. Ono što se događa u Turskoj, a to su i nasilje nad manjinama, kurdima i ostalima. I također bi trebali okončati cenzuru medija i osigurati slobodu mišljenja. Smatramo da je ovaj sporazum nezakonit zato što imamo e, izvješće čelnika država koje predviđa izbjegavanje predviđenih obveza kao što su poštivanje povelje o temeljnim pravima. I sada također je onemogućeno parlamentu da sudjeluje u e, samom postupku suodlučivanja kada je riječ o e, zajedničkom sustavu azila. Mi ćemo kao parlament napraviti sve što možemo da legaliziramo taj cijeli sporazum i e, smatramo da je ova odluka nešto što bi trebalo sporiti sud pravde. Gospodin Frunzulika vam želi postaviti pravi karton. Jeste li spremni na njega odgovoriti? Gospodin Nederi Kapras. Gospodine Frunzulika, izvolite. Dragi kolega, kao što je jutro srećeno u ovoj vječnici, sporazum s Turskom nije savršen. Čini se međutim da je došlo ipak do koraka naprijed. Što mislite da Europska unija treba napraviti? Pozove li se ovaj e, sporazum? Jer gospodin Erdogan je prošli tjedan rekao da ne bude li Europska unija e, ispunila svoj dio obaveze, da će ga Turska u bilo kojem času opozvati. Dragi kolega, pa to i jest problem da je sve u rukama Turske ne možemo, e, mi ne možemo pozvati taj sporazum, a dok Turska to može učiniti. I samo to dokazuje da je to zapravo jedan nemogući sporazum koji nema zakonsku vrijednost. Hvala sada gospođa Ferrara ima riječ. Zahvaljujem predsjednice. Danas smo čuli od predsjednika Tuska da ovaj sporazum nije savršen, da e, je napravljeno sve što je moguće kako bismo poštivali ljudska prava, ali da i dalje ostaju dvojbe. Te iste dvojbe je također podijelio s nama i gospodin predsjednik Juncker. Ako su postale dvojbe, nismo smjeli nastaviti u tom smjeru, zato što je riječ o dvojbama koje se tiču kršenja, eventualno kršenja ljudskih prava, o dvojbama koje kreću od činjenice e, iz e, e, epizoda iz nedavne povijesti. Da, istina je da smo morali naći nekakvo rješenje, nismo mogli naći nešto savršeno, ali smo trebali pokušati naći rješenje. Rješenje za nas je nešto što bi se trebalo pod podudarati sa revizijom Dublina, ali stvarnom, pravom revizijom, a ne nekom revizijom koju je predložila prije nekoliko dana Europska komisija. Ne. Tamo ne postoji ni traga o humanitarnim koridorima i također se voli, želi boriti protiv neregularne imigracije. Nama treba zakonita imigracija, treba nam takva e, alternativa koju vi niste ponudili. Revizija Dublina također mora biti rađena na temelju toga da je e, prva osoba u koju dođe izbjeglica odgovorna za davanje statusa azila i to je princip koje mi moramo izbjeći kako bismo zapravo spriječili da neka zemlja postane e, veliki logor veliko područje za prikupljanje izbjeglicama također kada govorimo o svim tim projektima e, koji su napravljeni kako bismo zaštitili osobe i e, žene i djece jer riječ je o mnog velikom broju djece koji putuju bez pratnje i zato je Amnesty International optužio Tursku da nije sigurna zemlja za izbjeglice. U svakom slučaju to je katastrofalna situacija i smatramo da se malo toga promijenilo potpisivanjem ovog sporazuma s Turskom. Očito je da Erčendo da zapravo e, se E, nismo, uspjeli zatvoriti e, tu rutu, nego smo je samo premjestili, jer upravo sada je 400 ljudi se iskrcalo u Reggio Kalabri, u Italiji. Nalazimo se u, u zemlji koja zapravo nudi jako malo rješenja i koja ne može odgovoriti na sve te priljeve migranata. A pravi uzroci su ratovi i prodaja oružja i to je ono što moramo razrješavati. Mi moramo djelovati na uzroke i zaštititi temeljna prava svih. Hvala. Gospodin Weigel vam želi postaviti plavi karton. Jeste li spremni odgovoriti? Da, gospodine Weigel, imate riječ. Uvežena kolegice, iznimno cijenim e, neke kolege iz vašeg kluba i upravo e, zato bih vam želio postaviti pitanje i osvrnuti se na vašu zadnju rečenicu. Danas ovdje razgovaramo o raznim temama koje su povezane sa sporazumom između Europske unije i Turske. Razgovaramo i o promjenama u politici e, što se tiče pristupanja ove zemlje Europskoj uniji, a govorimo i o nekim drugim pitanjima. Ne mislite li da bismo u ovoj raspravi trebali razgovarati i o uzrocima krize, uzrocima koji su doveli do ove humanitarne katastrofe. Mi nismo humanitarna organizacija, mi smo političari i zato otvoreno moramo govoriti o uzrocima koji su doveli do ovoga. Mi jesmo političari, zato se moramo brinuti o e, političkim i zakonskim rješenjima. Mi nismo zapravo dobrovoljna organizacija, ali naši prijedlozi, e, naši prijedlozi rezolucija, naša rješenja e, koja zapravo već dajemo u posljednje dvije godine to su konkretni odgovori. To ne dolazi od nevladinih udruga, ne. Ovdje govorimo o humanitarnim koridorima, ovdje govorimo o zabrani prodaje oružja koje su u ratu. Ovdje se radi o zakonitim putevima dolaska u Europsku uniju. Ja smatram da su to apsolutno konkretni prijedlozi koji e, jasno pogađaju uzroke tih migracijskih tokova jer migracijski tokovi su sami po sebi fenomen koji je oduvijek postojao, ali jedno je e, dobrovoljno premještanje, a drugo je e, protjerivanje i izbjeglice koje dolaze iz ratnih područja. Moramo biti u tome, svi zajedno moramo djelovati. Gospodin Pajin, sljedeći. 18. ožujka kancelarka Merkel i drugi takozvani pregovarači dogovora s Turskom poklekli su pred svim zahtjevima Suldana Erdogana. E, neootomanska e, politika je e, pod je ovdje pobjedila i turski piroman je dobio što je htio, a sve to plaćaju naši porezki obveznici. A ti Turci sada su u sprezi sa E, islamskom državom i on će jednostavno e, omogućiti e, da, njegov, da turski građani mogu bez ograničenja doći u šengensku zonu. 1. srpnja Slovačka će početi predsjedati Europskom unijom. Robert Fico, slovački premijer, govori da se radi o ritualnom samoubojstvu Europe. Baš kao što i njegovi susjedi iz Češke i Polske, on vidi da se radi o multikulturalnom eh, porazu Europske unije. Gospodine Pitelios osima riječ. Zahvaljujem. Kada govorimo o tom sporazumu s Turskom, kako bismo se suočili i razriješili to pitanje problema s izbjeglicama, možemo reći da e, je zapravo taj sporazum doživio neuspjeh zato što je već e, Turska ta koja nije prihvatila zaustaviti e, do priljev e, nezakonitih migranata na grčke otoke. E, te, ti brodovi kreću jako rano ujutro, a pogranična obalna straža e, počinje sa svojim obhodnjama tek u 11 sati. E onda kako želite da oni zaustave svo to kretanje? Na drugom mjestu Turska je ta koja je dala stotine, o možda i tisuće lažnih sirijskih putovnica pakistanskim i afganistanskim državljanima. Onda kada se oni vraćaju iz Grčke u Turskoj, tada turske vlasti vrlo, turske vlasti vrlo lako tako govore da su e, te putovnice krivotvorene, a oni su im ih dali i onda ih vraćaju nazad u Grčkoj i onda u Grčkoj nastane veliki problem. Osim toga, Također, mnogi imigranti e, smatraju da Turska nije sigurna zemlja i oni odbijaju prijeći nazad u Tursku. Dosta licemjerstva moramo tražiti od Turske da se drži dogovora. Zašto? Zato što u protivnom grčki narod E, neće dopustiti sljedeće financiranje Turskoj. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. E, gospodo predstavnici vijeća i komisije između turske i europske unije postoji čitav niz emocija to smo vidjeli sada već na tom sastanku u e, zapravo ožujku kada još nismo znali koji su detalji tog sporazuma ali moramo se pitati koji su uzroci zbog kojih smo morali doći do tog sporazuma prvenstveno zbog problema na našim vanjskim granicama i to zato što nismo uspjeli naći zajedničko rješenje i upravo zato što nismo mogli primijeniti kontrolu na vanjskim granicama članicama. Taj sporazum između Europske unije i Turske je vrlo e, složen i to je vrlo osjetljiv kompromis, toga smo svi svjesni. Mi smo svjesni također i zbog svih mogućih logističkih, pravnih i materijalnih izazova s kojima se moramo suočiti. Ali je to možda jedina moguća pomoć za izbjeglice koji stada žive na turskom teritoriju. To je situacija bez presedana koja zahtijeva također i rješenje kakvo još do sad nikad nismo imali. To ne znači apsolutno da e, mora e, kraljevati pravo onoga koje je jači. Ne, mi moramo insistirati na tome da očuvamo naša temeljna prava. Ja se nadam da ćemo nakon e, tog sporazuma sa Turskom e, i e, također da će idući sporazume koje će imati na samitu u Malti da će prisiliti na odgovornost druge države članice. Mi smatramo da je to jedino rješenje kako bismo mogli okončati ovu izbjegličku krizu. Drugi aspekt je taj kako se govori o ovoj situaciji i o sektoru čelika iz Europskog vijeća. Ove govorimo o tristo tisuća radnih mjesta i o e, gubitku u ovom slučaju mnogih radnih mjesta. To je ono što se događa u mojoj zemlji, u Poljskoj, gdje je situacija na tržištu rada, kao što je već i ranije spomenuto, u slučaju e, tržišta mliječnih proizvoda došlo je do jako velikog e, smanjenja mogućnosti ulaska mnogih proizvođača. Kako možemo zajamčiti sigurnost kada je riječ o opskrbi plinom i također također energetsku sigurnost. Gospodin Fleckenstein ima riječ. Poštovana gospođo predsjedavajuća, drage kolegice i kolege. Svi se mi slažemo da je sporazum s Turskom samo jedan dio rješenja. Turska je za nas važan partner što se tiče e, migracije i izbjeglica, međutim glavna je odgovornost na nama ovdje u Europskoj uniji. E, jučer smo s velikom većinom e, prihvatili inicijativno izvješće u kojem jasno stoji što je to što mi želimo. Želimo veću europsku solidarnost, više zakonitih puteva, želimo da se revidira dublinski postupak e, i želimo da funkcionira sustav Schengena. Mislim da je to i nadalje u prvom planu što se tiče naših aktivnosti. Kad je riječ o sporazumu s Turskom, e, on može razumno funkcionirati jedino ukoliko su ispunjene određene pretpostavke i zato se ovdje radi i o aspektu upravljanja i konkretnim aktivnostima koje su potrebne kako bi se osiguralo funkcioniranje sporazuma. Ukoliko ja u ovom trenutku ne mogu podnijeti zahtjev za azilom, onda me se ne može ni vratiti natrag. E, radi se ovdje i o pitanju naše potpore Grčkoj. Meni je jako žao, Grofe Lambsdorff, što mi uvijek iznova postavljamo pitanje predsjedniku Europske komisije ne bi li on mogao pronaći odgovarajući broj e, tisuće zaposlenika kako bi e, pomogli Grčkoj ukoliko to države članice nisu spremne. Ja bih mu pomogao u potrazi za e, tim ljudima. I na koncu treba nam pragmatično rješenje. Slike iz idomenija nisu prihvatljive. Smatram da ovdje moramo poduzeti konkretne mjere. Kolege, zaista se ispričavam, nemamo puno vremena pa moram biti stroža s tim. E, ima plavi karton za van, gospodin Rope, želi postaviti pitanje. Imate 30 sekundi, izvolite. Drage E, ja bih želio postaviti pitanje koje se odnosi na obveze država članica Europske unije. Naši su službenici posjetili izbjegličke kampove, međutim nitko od izbjeglica nije izrazio želju da krene u smjeru sjevera Europe. Smatrate li da mi trebamo biti prisiljeni prihvatiti e, izbjeglice? Znate, ja smatram da se ne radi o prisili. E, radi se o tome da 28 država članica e, trebaju biti jedinstvene jer sve su one članice Europske unije i nije dovoljno prihvaćati dobra djela, a opterećenja ne biti spremen e, nositi zajedno. To se odnosi i na Njemačku i na druge zemlje. kao Europski parlament moramo biti svjesni toga. Solidarnost je e, dvosmjerna ulica. Hvala. Hvala gospođa Trabezius na jednu minutu. Poštovana gospođo predsjednice, na sastanku na vrhu e, Europska unija je sklopila sporazum e, sa Turskom kao posljedica pritiska Njemačke. Praktički se polazi od toga da će e, Turska e, prekinuti e, izbjegličke tokove. Umjesto da brani naše vrijednosti, gospođa Merkel prešutno E, dopušta da njezina karijera ovisi o dobroj volji Erdogana i očito je gdje su njezini prioriteti. Bilo bi puno bolje kada bi Europa sama preuzela na sebe zaštitu vanjskih granica. Mi moramo poslati jasnu poruku i pokazati da je Europa sposobna sama djelovati, pokazati da poštujemo vlastite vrijednosti i da nismo spremni odustati od njih. Istodobno, e, briga za izbjeglice bila bi jednostavnija u određenim područjima. Ne smijemo dopustiti da budemo ovisni o Turskoj, nego moramo pregovarati i sa Jordanom i s Libanonom. Hvala. Naravno da moramo pregovarati i surađivati sa susjednim zemljama. Međutim, to nije ista stvar kao i drugome dati vlastite probleme. Dolazi do pregovora između dvije e, sile jednake e, koje su ravnopravne. Međutim, Europska unija je slaba, a morali smo učiti lekcije iz prijašnje situacije kada smo 2008. govorili, e, pregovarali sa Gaddafijem, a to isto tako tako nije bio veliki uspjeh. Gospodin Weber je rekao da je konačno došlo do prava i reda rektun ordnum kao što je on rekao. Međutim, ja to ne vidim na taj način. Mi ljude izbjeglice vraćamo u natrag u Siriju. A situacija e, sa vijećem i državama članicama je stvarno sromotna jer ovo je najslobodniji i najprosperitetniji, najbogatiji kontinent na svijetu i nismo u stanu odgovoriti na ovu situaciju. Ovih dana govorimo puno o našim vrijednostima i kako imigranti moraju prihvatiti naše vrijednosti. Pa pridržavamo se naših vrijednosti i omogućimo izbjeglicima da žive u prihvatljivim uvjetima. Hvala lijepa. Zaista mi je žao da moram prekidati govornike, ali želim biti pravična prema svima. Gospodin Papadimulis ima riječ. E, gospodine Weber, dovoljno je e, samo da evo se suočimo sa istinom. Dakle, Erdogan je taj koji zatvara e, u stavlja u zatvore novinare i zatvara novinarske redakcije, ne primjenjuje sporazume, ali vi i dalje optužujete Ciprasa. Orban, koji je pripadnik stremne desnice, ne prihvaća niti jednog jedinog izbjeglicu u e, Mađarskoj, ali vi ćete ga braniti zato što je on e, dio vašeg kluba. I ponovno zapravo optužujete Ciprasa koji je za vas noćna mora. Grčki narod je ponosa na svoju povijest i ne prihvaća e, takve napade ni od koga. Tuski i Juncker dobro znaju da su e, sa neuspjehom zapravo e, proveli neke odluke na samo jednu državu u EU, uniji, a to je Grčka. Grčka sada mora podnijeti ogroman teret i to upravo zbog <clears throat> svog geografskog položaja i zbog ove cijele gospodarske krize s kojom smo svi suočeni. Mi smo ovdje žrtveno janje. Sada na jednu minutu kolegica Sargentini. Sargentini. Zahvaljujem. Kada se u praktički u e, izbjeglički kamp e, logor <clears throat> zatvore osobe, onda se više o njima e, ne možemo brinuti. Mi se moramo brinuti da oni prime i hranu i e, zdravstvenu pomoć i da njihova djeca budu zaštićena. <clears throat> To su napravili i naši ministri koji su uspjeli sklopiti sporazum sa Turskom, a nakon toga su odlučili zapravo protjerati te izbjeglice. Odnosno, mi ćemo sada napraviti što? Mi ćemo ostaviti djecu bez roditelja, izbjeglice u najgrčkim otocima bez hrane i to u kampovima koji su izolirani gdje nema dovoljno svih stvari koje su im potrebne, nema ni odvjetnika, nema ni liječnika. Da premijeri i predsjednici zaista žele pravi sporazum i da žele napraviti nešto konkretno, oni bi našli način čin e, za upravljanje tom izbjegličkom krizom, a ne bi delegirali samo komisiju i vijeće da to riješe. Znači, oni bi trebali zadržati demokratsku kontrolu, a grčki parlament je taj koji bi trebao slušati naša upozorenja i mi bismo trebali intervenirati. Dakle, što će se dogoditi kad jedna djevojčica od 14 godina mora ostati u izbjegličkom e, kampu e, bez odraslih i bez hrane? Što bismo morali napraviti da okončamo tu situaciju? Želite li prihvatiti plavi karton gospođe Jaten Maki? Izvolite. Mnogi ljudi e, su danas kritizirali e, sporazum između Europske unije i Turske. Taj dogovor nije savršen, međutim imate li alternativu? što da načini Evropska unija. Dajte mi plan u tri točke što da napravi Evropska unija i države članice, po vašem mišljenju. Hvala. Evo imam plan u jednoj točki, a to je da je došlo vrijeme e, razmještanja iz e, e, trećih zemalja, da ljudi se mogu nastaniti u Europskoj uniji. Međutim, nije pitanje u tome što radi Turska ili Erdogan, već što mi radimo ili ne radimo. I, a morali bismo se pobrinuti za te ljude koji žive u prihvatnim centrima. Sada gospodin Paksas na minutu i po. Poštovane kolegice i kolege, prošao je mjesec dana od sastanka na vrhu E, to je vrijeme kratko, ali možemo vidjeti u kojem se smjeru razvijaju stvari. Temeljem e, ovog sporazuma nekoliko stotina nezakonitih migranata je vraćeno, a e, neki izbjeglice koji imaju pravo na zaštitu prihvaćeni su u Europi. Republika Češka je protiv kvota za raspodjelu. Smatramo da smjer u kojem se ide nije dobar. E, iako smo poduzeli određene mjere, još uvijek problem nije riješen. Trebaju nam hrabra rješenja, vanjske granice treba zatvoriti, ne smijemo dopustiti nezakonite migracije. Države članice moraju biti složne, a kvote se moraju ukinuti. E, problem nezakonitih migracija može postati i gospodarski problem. Stoga je bitno plan predsjednika Europske komisije provesti u djelo što je prije moguće i isto tako moramo predvidjeti konkretne mjere. Postoje dodatni gospodarski problemi e, koji su u ovoj situaciji dodatni problem. Države članice moraju pokazati veću fleksibilnost i što se tiče e, propise na području PDV-a. Moramo poticati potrošnju, a to je jedan, jedno od potencijalnih rješenja. Hvala. Gospodin Salvini. Zahvaljujemo. U posljednjih nekoliko mjeseci smo pokazali da Europa ne postoji, da je Europa zapravo stvorena na krivim temeljima i sada rješavamo taj problem imigracija. Neko bi htio dovesti e, milijune novih robova, a u ove vječnici se govori o ljudskim pravima. U cijelom svijetu se sklapaju sporazumi sa Turskom koje dajemo 10 milijarda eura. E, Turska koja negira genocid milijuna i pol armenaca koje se dogodilo prije 100 godina. E, Turska koja vojno je okupirala jednu jednu suverenu državu koja je članica ove Europske unije, nego bi želio da Turska uđe u Europsku uniju silujući i povijest i kulturu i zemljopis Neko ko bi htio da se turski jezik e, prizna kao službeni jezik Europske unije. To su ludosti i ludosti. U Italiju se iskrcalo 24 tisuće izbjeglica e, e, ilegalnih migranata početkom godine. A znači ovdje govorimo o manje o 5% izbjeglica. Ako je to Europa o kojoj razmišljate, onda ja radije želim razmišljati o 20 milijuna europljana koji su nezaposleni i o kojima se nitko ne brine. Hvala lijepa. Gospodin Papadaket ima minutu i po... Je li tu? Da, kada govorimo o ovom pristupanju Turske e, Evropskoj uniji, e, to je kao nadoljevati benzin na vatru. I također kada govorimo o imperialističkom uplitanju Unije u Siriju, jer na taj način otvaramo novo poglavlje sa Turskom, a to je da se samo povećava ta agresivnost Turske u Egejskom moru i na Cipru. O kakvoj solidarnosti zapravo ovdje govorimo? Govorimo o e, preprekama, o granicama, o ping-pongu koji igramo sa izbjeglicama, o zatvaranju novinara. Dakle, sve što se, e, što, sve što se događa ovdje vodi zapravo u tome da zamijenimo ženevski sporazum kada govorimo o zaštiti izbjeglicama i to e, kroz nehumane mehanizme Unije. Poštovani Weber, zašto stalno politički zbu zbunjujete e, e, ljude kada govorite o e, Sirizi kao komunistima. Ne, to su novi socijaldemokrati u Grčkoj i to je veliki kapital. Vi također djelujete i protiv radnika i jednako kao i sve druge znači socijalno-liberalne, socijalno-demokratsko-liberalne stranke to je ono što radi i Sirija u Grčkoj. E, to je Siriza u Grčkoj. Također ovdje govorimo i o svim učinkovitim ili neučinkovitim e, akcijama NATO, također na egejskom moru. E, komunistička stranka Grčke je ta koja poziva svijet da organizira svoju borbu e, kroz štrajkove i poduzimajući barbarske na način da se suprotstave barbarskim mjerama koje preuzima grčka vlada po pitanju imigranata. A sada kolegice Grosteta. Hvala lijepa. Sjećam se da je krajem petnaest godine predsjednik Juncker govorio da treba hitno naći rješenje prije nego li što dođe proljeće i poveća se broj izbjeglica. Sporazum s Turskom barem e, je dobar u tome što postoji. Međutim, tu vidimo da e, je Europa slaba na terenu se vide mnoge manjkavosti vezano za davanje azila u Grčkoj je zaista veliki problem s obzirom na broj migranata na svom teritoriju. A ima ja zaista premalo službenika koji rade na terenu i koje ne stižu, ne stižu novi iz Europske unije. Predsjednik Erdogan stalno povećava uloge na dražbi. Prošlog tjedna sa zadovoljstvo je izjavio da neće održati svoj dio obećanja, ne održili Europska unija ono što je obećala. Drugim riječima, liberalizaciju viznog režima koje je Europa prebrzo obećala za turske građane. E, um, Europska unija nije dovoljno dobro djelovala, ni Francuska se nije dobro ponijela. Prepustili su da sama gospođa Merkel pregovara s Turskom. Ali ne smijemo zaboraviti i drugu važnu bitku koju moramo voditi, borbu protiv nezaposlenosti. Dopustite mi da ovdje govorimo o čeličanama, jer e, se, taj sektor ovdje zaista se mora nositi s nelojalnom konkurencijom. Trebamo se boriti protiv um, antidumpinga i uvesti porez radi toga. I moramo djelovati brzo. Gospođa Rodriguez na minutu i po. Morali bismo shvatiti da je dogovor s Turskom u najboljem slučaju krhka, privremena i kontroverzna solucija. Europskoj uniji potrebna je mogućnost da ponovno počne kontrolirati naše teritorije. Što zapravo znači da e, moramo paziti na ove nedavne prijedloge Europske komisije. Prije svega Europski azil trebao bi se davati prema europskim standardima. Drugo, u našim gradovima moramo izbjegavati getoizaciju i zbog socijalne hokezije i zbog sigurnosti. I treće, moramo imati stvarni sustav europskih granica. To nije niti crta, niti zid, već nešto gdje će se uspostaviti sustav koji će omogućiti premještanje i preseljenje kojim će ispravno rukovoditi europske vlasti. O čemu se ovdje radi? O europskoj suverenosti. Ne smijemo se bojati te riječi. To je vrlo moćan koncept, a većina građana shvaća da moramo preći u tu novu fazu izgradnje sredstava koji će omogućiti da budemo suvereni na našem teritoriju prema našim standardima. I zaista mislim da na to trebamo gledati kao na veliko ulaganje. Pripremimo se dakle za tu fazu. Hvala. Gospodin Halaho na jednu e, minutu. Hvala. U zaključcima vijeća stoji da postoji različili elemente kao zajednički odgovor na našu krizu s migrantima, te da oni sada daju rezultate. To je vrlo optimistična izjava, zato što zajedničke mjere poput sustava premještanja one uopće ne funkcioniraju. U osnovi pojedinačne države članice su unilateralnim potezima smanjile migracijski tokove koji su se onda povećali na drugom mjestu. E, postoje interne kontrole na granicama. Pozdravljam naročito ideju da se zahtjevi za azilom iz osoba koje, od osoba koje dolaze iz Turske proglase neprihvatljivi. I isto tako e, mislim da treba nadgledati interne granice u Europi kada se to već ne čini. Hvala na jednu minutu gospodin Telička. Hvala. Eh, ja dijelim eh, vaše kritične primjedbe o Turskoj, ali eh, kako možemo pratiti provedbu u samoj Turskoj, kako ćemo to procijeniti i kako ćemo to analizirati. Bio bih zahvalan na tom komentaru. Predsjedniče Junker, dva komentara. Jedno o pitanju migracija. Traži li se da vam politički klubovi daju smjernice. Politički prijedlozi sadrže mnoge korisne elemente. Ja bih se koncentrirao one koje se mogu brzo i učinkovito primijeniti oko kojih se Europska unija može ujediniti. I još jedna primjedba o Kini. Da, pravedna trgovina, e, ali e, to e, ni tržišno gospodarstvo, to nije ono što Kina predstavlja. Moramo ovdje djelovati i reagirati brže. Gospodin Kuntaz na jednu minutu. Dame i gospodo predsjednici, ovaj sporazum između Europske unije i Turske je crna stranica u povijesti Unije i to je sramota za sve one koji su o tome razmišljali i na kraju potpisali taj sporazum. Evropska unija je na taj način htjela zapravo skinuti sa svoj, e, sa, e, skinuti zapravo sa sebe tu odgovornost. I ovdje je riječ o sporazumu u kojem se gaze ljudska prava i krši se međunarodno e, pravo. jako puno izbjeglica je ostalo zarobljeno na grčkim otocima, a nemaju pravo predati zahtjev za azilom u državu kojima žele. Također i policija u Skopju je ta koja gazi prava izbjeglica i migranata. E, ovdje se govori o otvaranju novih e, poglavlja sa Turskom, a i dalje govorimo o kršenju e, zračnog prostora naše zemlje, znači naše zemlje Grčke. Ono što se pokuša napraviti, a to je da se pokušava ta situacija zapravo na Egejskom moru nekako zataškati. Evo, jednako tako E, se dogodilo da je ovdje glavni e, protagonist Erdogan, a ostali evropljani su zapravo samo e, lutke. Kolegica Lunaček. Hvala lijepa. Uvažene zastupnice i zastupnici, ovaj sporazum s Turskom naprosto nije rješenje. Ne možemo naprosto vraćati izbjeglice, a onda Turska jednim dijelom vraća dalje izbjeglice u Siriju. Mi naprosto prebacujemo odgovornost jedni na druge i to nije dostojno Europe i njezine, njezinih temeljnih vrijednosti. Moramo ozbiljno shvatiti kritiku Amnesty Internationala i zato predlažem da oformimo jedno ad hoc tijelo u kojem će biti predstavnici Europskog parlamenta i organizacija civilnog društva da istražimo situaciju. Treba nam zakonit pristup Eh, i dobro funkcioniranje sustava preseljenja. Eh, što se tiče određenih eh, država članica koji nisu spremni na solidarnost i ne žele prihvatiti kvote, moram reći da solidarnost nije nešto što ide samo u jednom smjeru. To je dvosmjerna ulica i vi to morate prihvatiti. No, što se tiče E, situacije u Austriji. E, zatvaranje prijevora, prijevoja Brenner koji je tako dugo bio otvoren, e, to zapravo znači da radimo protiv naših susjeda i ova granica kao i ostale moraju ostati otvorene. Hvala. Zahvaljujem. E, prije nego što dam riječ sljedećem govorniku, kolegi Lundgrenu, moram reći da zbog vremenskih ograničenja više nećemo moći prihvaćati pitanja. Nadam se da vam je to prihvatljivo. Možda ćemo imati probleme i sa spontanim javljanjem za riječ, e, ovisno o tome kada završimo. E, kolega Lundgren, jedna minuta kada govorimo o e, glavnoj ulozi političara to je da se brane interesi njegove zemlje i zato sam ja ovdje sada e, danas u vijećnici ne samo kao europljanin nego kao i šveđanin mi vidimo toliko idiotskih odluka u politici današnjice e, moju zemlju se pokušava pretvoriti u zemlju kojoj kojom upravljaju korumpirani političari Europske unije. E, ekonomski migranti su ti koji žele pobjeći u Europu, a sada ne mogu, a sada mi ne možemo naći rješenje za tu imigracijsku krizu. Evo, e, također se suočavamo i sa zemljom i potpisujemo sporazum sa onima koji krše ljudska prava. Evo, mi dajemo e, novac naših poreznih obveznika toj zemlji kako bismo prikrili naše propuste. Europska unija, osim toga, traži od zemlje koja uopće ne pripada, e, znači želi pristupiti da pristupi ta zemlja Europskoj uniji, jedna zemlja koja ne pripada Europi nego Aziji. E, što zapravo radimo? Mi ovdje ne provodimo europsku politiku. Zahvaljujemo sada na jednu minutu e, kolegi, kolega De Graf. nije mikrofon uključen. Možete li molim vas uključiti mikrofon? Zahvaljujem. Kada govorimo o liberalizaciji viznog režima za Tursku i također o pristupanju Turske Evropskoj e, uniji, e, to e, je nešto čime pokušavamo trgovati kako bismo na neki način kontrolirali ovaj priljev migranata ali zaboravljamo sve ono što e, bismo trebali prigovoriti Turskoj. Bez obzira na to, činjenica je da Europa i dalje će biti sve siromašnija, imat ćemo sve više troškova zbog prihvata izbjeglica. I ova, e, ovaj komisija nema kormila u rukama, nemaju strategiju. Mi sada ovdje govorimo u ime naroda. Ono što je napravi, napravljeno je dovoljno. Okončete te masovne migracije, zaustavite i zatvorite granice i pošaljite nazad migrante. Sada na jednoj i pol minutu e, gospodin Gonzales Pons. Kada govorimo o ljudskim pravima, teško je to o tome govoriti kada se problemi događaju na drugoj strani Mediterana. Još je teže kada je riječ o nama. Dakle, mi moramo slijediti te postupke koje smo utvrdili, ali nama su ponekad bitni postupci od ljudi. Kada govorimo o migracijskoj krizi, Europa pokušava naći rješenja koje ne postoje u stvarnom životu i dalje prepuštaju Njemačkoj i Grčkoj da naprave sav posao. Neprijatelji Europe nisu oni koji prelaze more, niti oni koji se utavljaju tapaju pred našim obalama. Ne, nego upravo Europljani koji guraju te izbjeglice prema našim vanjskim granicama. I mi e, na taj način se odričemo naših načela. Evropljani su ti koji zapravo stvaraju e, to grozno stanje terora, a ne oni koji bježe od tog terora. Turska može biti dio rješenja, ali Turska nije samo rješenje. Dakle, e, ljudska prava nisu nešto što možemo kupiti eurima. Dakle, ili ćemo vjerovati u njih uvijek ili nikad. Ova kriza se neće razriješiti time da zatvorimo vrata siromašnim Sirijancima i da dajemo e, vize bogatim Turcima i nećemo razriješiti to pitanje tako da zatvorimo grčke granice. Znači, e, biti europejs, biti solidaran ima cijenu. Moramo istovremeno biti i europejci, moramo biti i solidarni i da bismo davali lekcije drugima, moramo pokazati svoj primjer. Dobar dio Europe je u, tome da e, niti držimo predavanja nego da štitimo one slabije a države članice bi u ovom slučaju trebale učiti od onoga što radi komisija hvala lijepa a sada na minutu i po gospođa Guillaume. hvala Sporazum između Europske unije i Turske ili kako već e, nazivamo taj dogovor, je li on zadovoljavajući, smatram da nije. E, sve je to e, ovako lijepo zamotano u lijepi papir. Međutim, na terenu sama provedba toga može se dovesti u pitanje. Je li taj mehanizam nešto što je zakonski utemeljeno? Nisam prva koja to dovodi u pitanje. I isto tako ljudska prava u zemlji i prava tih izbjeglica u toj zemlji isto tako e, su e, sumnjaju i nisu posebno utemeljeni. Međutim, možemo li reći da je ovaj sporazum u potpunosti problematičan? I e, ne čini mi se da ono što je najavljeno u tom dogovoru zapravo se ne provodi na dobar način. Čini se da se pokušava zaustaviti prelazak migranata putem Egejskog mora, ali možemo se kladiti da će oni početi dolaziti drugim putevima, što se već i počinje događati. Prema najnovijim informacijama, ta jedna mm, pakleni stroj mogao bi zapravo početi razarati i rušiti europske vrijednosti. To kaže mnoge kritičari. Moramo ih saslušati. Shvatili ste, ja e, zapravo prilično dvojim o vrijednosti tog sporazuma ali ono što mi je više žao da zbog nedostatka solidarnosti država članica nismo uspjeli uspostaviti alternativni prijedlog. Gospodin Van Dalen na jednu minutu. Dakle, e, trojanski konj dolazi iz Ankare. Ovaj sporazum sa Erdoganom nam ne služi ničemu osim da zapravo e, uzmemo nekoliko sirijaca u Europu i vratimo nekoliko stotina u Tursku, ali time nećemo spriječiti migracijske tokove prema Italiji. Apsurdno je ono što se događa. Dakle, jedno smo obećali Turcima, to je liberalizacija viših režima i otvaranje poglavlja za pristupanje Europskoj uniji. Dakle, to je isto kao uvođenje trojanskog konja u Europsku uniju. Europska unija prihvaća Tursku kao trojanskog konja. I e, timovi Jun, gospodina Junkera i gospodina Timmermansa gube moje povjerenje. 15 dana nakon izozemskog e, referenduma također sada se i Ukrajincima obećava e, liberalizacija visnog režima. Ali zapravo koji ovdje, smatram da je to ludost moramo postići to da se napravi selekcija kada govorimo o lukama za ulazak migranata, odnosno kako bi se zaista prihvatili oni koji bježe od rata. Gospođa de Sarves, sasvim sigurno moramo imati dijalog s Turskom, ni iz kojeg ako ni iz kojeg drugog razloga da se prestane na kriminalan način trgovati ljudima. Međutim, ne smijemo zbog toga se odreći vlastitih odgovornosti. Europa ne može pravo na azil delegirati susjednim zemljama. Europa mora ojačati i uskladiti pravo azila. Konačno treba doći do reforme Dublinske uredbe i e, mora se na siguran način uspostaviti sustav za izbjeglice iz Sirije kao što je nedavno učinila Kanada. Europa ne može drugima dati u zadatak da kontroliraju vlastite granice. Mora uspostaviti sustav pogranične straže i obalne straže i dobro kontrolirati vanjske granice. Europa ne može isto tako niti delegirati odgovornost koju ima u sukobu u Siriji. Europa tu mora biti vidljivija u potpunosti preuzeti svoju odgovornost i to konačno. Hvala lijepa. Gospođa na jednu minutu. Poštovana gospođo predsjednice, poštovana gospodo predsjednici, 27 vlada poziva Grčku eh, da se ponaša kao da je Turska sigurna treća zemlja. 27 čelnika odvraćaju pogled od eh, situacije u Idomeniju eh, kada se gumenim streljivom puca na izbjeglice. E, to je stvarnost. Svi odvraćaju pogled i ne žele vidjeti što se događa i smatraju i i ne smatraju da bi se e, trebalo e, smatrati da je ono što se događa u Grčkoj povreda članka 3. Europske konvencije. Umjesto da sada stvorimo okvir kojim ćemo omogućiti provedbu Ženevske konvencije o izbjeglicama, mi radimo nešto sasvim drugo. I sada oduzimamo Europi njenu povijest, njeno srce i dušu. Ovaj sporazum između Europske unije i Turske nije rješenje, nego sastavni dio problema jer stoji na putu i pronalaženju trajnog rješenja između Turske i Kurda. Gospodin Eriksson, jedna minuta. Hvala lijepa. Govorit ću na švedskom, znači to je moj materinji jezik. U Švedskoj Na kraju krajeva kada sagledamo ovu cjelokupnu situaciju, kada djelujemo, uvijek postoji e, nešto što e, zapravo ostaje nedorečeno. Mi razmišljamo ovdje razriješiti e, ovu krizu sa Turskom preko razno raznih sporazuma kako bismo zatvorili sve moguće puteve, ali na taj način posljedica će biti sljedeća, a to je da će nam iduća migracijska ruta biti libijska ruta to je kriza kojima je e, čim je stvaranju doprinjela i Europa. Također i u Libiji nemamo državu koja funkcionira. A što tamo pokušavaju napraviti komisija i vijeće kako bi Libija mogla nastaviti funkcionirati? Jer e, moramo napraviti nešto kako bi ta zemlja mogla osigurati budućnost svojim građanima. Evo, to je strategija koja se e, ne može samo ograničiti na Tursku, tako da zatvorimo tu Tursku rutu. Moramo razmišljati o drugim putevima za sve one koji žele doći u Europu. Prvo je tjedna Frontex deportirao 200 migranata iz Grčke e, kako bi e, to bio jasan uspjeh. A od sljedećeg dana 300 ljudi je deportirano a isto toliko ih je ušlo. Dakle, od kada su počela ova situacija, mnogi su migranti ušli u Grčku. Što ćete napraviti protiv sljedećeg tsunamija migranata? Moramo preuzeti kontrolu nad našim granicama i e, stvarno je problematično da je Ujedinjena kraljevina tamo e, želi u tome sudjelovati. Mi nemamo dovoljno ljudi za to. E, ljudi koji se šalju na sredozemlje sada izvedu Velike Britanije samo su bile simbolična gesta koja je počinila rajnjivim britanske granice. Mi ne možemo dopustiti ovakvu situaciju. Preuze, dali smo naše e, ključeve Europskoj uniji, moramo izaći iz Europske unije. Hvala sada gospođa Gardini. Hvala. Evo, mi smo se ovdje sada fokusirali na sporazum između Europske unije i Turske, u redu. Ali ovdje govorimo o nečemu što bi kao učinak mogla imati zapravo u najboljem slučaju zatvaranje jedne rute, ali znamo da se rute primještaju i ja kao Talijanka moram reći da sam jako zabrinuta zato što su Talijani ovdje u, na prvom, u prvom redu bojišta. Otvaraju se novi smjerovi koji su e, izravno usmjereni na Italiju. Obalna e, pogranična policija je već utvrdila da je jako puno e, brodova spremno na polazak i zato se traže novi alternativni putovi iz Grčke i iz Turske. Također postoje i nove rute preko Mediterana. Između 15. i 19. ožujka 4000 izbjeglica je spašeno iz sredozemlja. To su znači podaci koje nam daju obavještajne njemačke službe koje kažu da, e, da je na libijskim e, obalama spremno 200 tisuća osoba koje žele krenuti prema Italiji. Ovdje govorimo o four tisuća osoba, 450 tisuća osoba koje su spremne, 450 osoba koje su u ovom trenutku spremne krenuti prema Italiji. Dakle, e, činjenica je da e, zapravo su mnoge države članice bile za to da se uvedu ponovne kontrole na granicama. Ako to učinimo, onda ćemo imati ukidanje Schengena naredne dvije godine kao nekakav krajnji rok, ali ovdje zapravo što se događa, a to je da se katastrofa premješta u cijelu Južnu Europu. Ako se mi ne suočimo s ovim cijelim migracijskim problemom, vjerujte mi da će Europa biti ta koja će potonuti na sredozemlju. a... a sada minuta i pol, gospođa Piri. Zahvaljujem predsjedateljice. Turska i Europska unija u ovom trenutku trebaju e, se zajednički suočiti sa ovom humanitarnom izbjegličkom krizom. Već toliko godina mi smo ti koji smo e, zapravo gledali tu sirijsku krizu, a nismo predvidjeli ono što će se dogoditi zbog toga. U posljednjih četiri godine e, jako je puno Sirijeca koji su napustili svoju zemlju i to na način e, na koji smo mi danas upravljali migracijskim tokovima e, ne zaslužuje nikakvu nagradu. To je istina. Sigurno je da je potrebno dati bar određenu dozu solidarnosti. Kada govorimo o tom sporazumu sa Turskom, daleko je od toga da bude savršen, ali nemamo savršena rješenja. Što bi bila alternativa? Alternativa je da nastavimo na isti koristiti ovaj nesiguran način da ne možemo zajamčiti sigurnost tim osobama. Ne, to nije europski standard i zato je naša obveza da branimo naša vrijednosti, načela i naše standarde. Taj sporazum sa Turskom bi trebao E, poštovati međunarodne e, humanitarne standarde i također bismo trebali e, uzeti u obzir sve podatke Amnesty Internationala. Dakle, naša je zadaća da zaista se osiguramo da će Turska provoditi svoj dio sporazuma i da se Sirijci ne šalju iz Turske nazad u Siriju. Ono što je potrebno napraviti, a to je da europski vođe poštuju svoje obveze kada govorimo o prihvaćanju izbjeglice iz Grčke. Jer smatramo da je također nužno ponuditi i zakone te puteve za sve one izbjeglice koje se nalaze još uvijek u Turskoj. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Jedna minuta, gospodin Sulik. Hvala lijepa. Bez obzira na sve mjere koje provodi Europska unija, u sklopu zajedničke europske politike i u ovom sporazumu s Turskom, bez obzira na to što čini Europska unija uvijek polazi od toga da će se izbjeglice podijeliti po svim državama članicama. Europska komisija odbija e, primiti na znanje da građani Europe ne žele prihvatiti izbjeglice u Europi. Europska politička elita svaki put je iznenađena kada građani Europske unije odbiju integracije i glasuju za ekstremiste. Trebamo pomoći izbjeglicama, ali to trebamo učiniti ondje gdje se one nalaze. Ne trebamo ih dovoditi ovamo. Trebamo braniti svoje vlastite granice. Ne trebaju to drugi činiti umjesto nas. Niti Turska isto tako to ne treba činiti umjesto nas. Ako zemlje Schengena ne mogu štititi svoje granice, onda trebaju napustiti šengenski prostor bez obzira radili se o Grčkoj ili Italiji, a onda ćemo štititi e, novu šengensku vanjsku granicu, a to se trenutačno događa na prijevaju Brenner. Zahvaljujem predsjedniče Znači, zašto bi Turska trebala ispraviti ono što smo mi pogriješili? Naša politika je zapravo napravila to da ti ljudi moraju bježati i da moraju spašavati živote. E, eto, e, Kanađani to nisu napravili. U svojim e, konzulatima i veleposlanstvima oni su predlagali znači, sigurne prijelaze. Nakon tri godine neučinkovitosti vijeće je odlučilo da Grčka mora izvršiti na policijski način sve odredbe iz Dublina. Mi smo ovdje pokušali platiti Turskoj da nam razriješe problem koji se odvija zbog kršenja ljudskih prava pred našim očima. Taj problem sa očem i sa premještanjem se nije, promijenio. Oni i dalje dolaze, ali sada bez nade. I oni koji preživljuju, prežive, neće zaboraviti način na koji smo postupali među njima. I gospodine Tusk, evo to je zaista nešto što je nama na dušu. Kada govorimo o polizmu, eh, a on neće nastaviti rasti ako mi, ne vjerujemo, ako mi vjerujemo ono što činimo. Hvala gospodin Ek, jednu minutu. Poštovana gospođo predsjedateljice, uvažene kolegice i kolege. E, tužno je i beznadežno vrijeme u Europi kada dolazi do smanjenja demokracije i vladavine prava u Turskoj, a mi to e, toleriramo u ovoj situaciji. Europa bi trebala biti zajednica temeljnih vrijednosti, jamstvo za e, ljudskost. E, kako to možemo tolerirati? Jer očito je da Turska čini povredu e, Ženevske konvencije o izbjeglicama. Unatoč tome Europska unija to ignorira. Unatoč upozorenjima organizacija za zaštitu ljudskih prava, unatoč upozorenjima Ujedinjenih naroda. E, držimo se jednog e, sporazuma i pritom e, prešućujemo sve ono što se događa u Turskoj. Mene je sram jer ja sam oduševljeni europljanin i zastupnik u ovom parlamentu. Srame je zbog toga što smo zakazali. Ono što nam je potrebno je ljudska politika, jedna korektna politika jer u protivnom mi izdajemo europsku ideju. Hvala. Uh, Hvala vam. Zastupnik Borgezio, izvolite. Sporazum sa Turskom je pravosudno upitan i čudno je da se zemlji poput Turske daje uloga, odnosno daje ovlast za masovne deportacije. To je naobični blef. i sami Turci su rekli da neće postati prihvatni centar za izbjeglice samo ćemo time skupo platiti zaštitu granica Njemačke. Njemačka se na taj način štiti. Možemo predvidjeti i kriterije koji će vladati upravljanjem eh, ovih izbjegličkih tokova. Govorimo o 400-500 tisuća izbjeglica koji će možda stići u Italiju i Turska evo zatvara granice. Mi smo izloženi, iz, mi smo izloženi ucijeni tipa poput Erdogana. Evo, Turska sada prijeti da će prekinuti primjenu sporazuma. Vidimo proteste Amnesty Internationala. Nikad, nikad ne smijemo dozvoliti tursku invaziju Europe. Ne smijemo dozvoliti nikada muslimansku invaziju Europe. Hvala. Želim vas obavijestiti da će biti problema sa spontanim javljanjem za riječ i nećemo moći ispuniti niti jedan vaš zahtjev zato što brojni žele govoriti na ovu temu, ali molila bih vas da nam dostavite svoje pisane govore. Imamo problema sa vremenom. Zastupnik Brok na minutu i pol, izvolite. Gospođo predsjednice, e, povjereniče, ja bih se htio zahvaliti komisiji da je došlo do ovog sporazuma. Ako želimo da u Europu dođu u e, da u Europu dođe manje migranata i samo oni koji imaju na to pravo i e, ako ne želimo da se ljudi utapaju u moru onda to moramo učiniti. Moramo se podsjetiti da je u e, Turska u posljednjih 3-4 godine e, prihvatila milijune ljudi, mnogo više nego mi. E, prema tome moramo osigurati bolji smještaj izbjeglica, školovanje djece, moramo osigurati čovjesnost. Moramo također djelovati na turskim i libijskim granicama protiv krijumčara sve što je izvan kontrole ne može funkcionirati. E, kad mi ovdje imamo dvostruki e, moral e, jer ne želimo prihvatiti sporazum sa Turskom. Mi ne želimo Europu okruženu boljikavom žicom. To ne želimo predati našoj djeci. Stoga moramo razgovarati sa susjedima E, naravno da moramo braniti ljudska prava turska neće dobiti nikakav rabat od europske unije mi ćemo braniti ljudska prava hvala lijepa Hvala lijepa. Sporazum e, država članica sa Turskom nije pravi odgovor na izbjegličku krizu. Da, mi trebamo suradnju sa trećim državama, uključivo Turskom, ali države članice ne mogu dozvoliti da e, Turska e, nadomjesti solidarnost u Europi. A to se događa na granici sa Sirijom. Turska gradi visoki zid i samo sirijski izbjeglice dobivaju e, status izbjeglica. Sporazum sa Turskom bi e, morao donadopunuti e, europsku strategiju, ali ta strategija fali. Nemamo raspodjelu izbjeglica na sve države članice, nemamo program preseljenja države članice i Turska u e, izbjegličkoj krizi moraju surađivati. Hvala vam, zastupnica Ford. Kolege. Čelik je ključan trgovinski sektor ovdje je potrebno hitno djelovati za spasa radnih mjesta. Moramo imati također osjećaja za utjecaj ovog sektora na druge sektore. Spremni smo ovdje u ECR-u, Ujedinjenoj kraljevini, spremno postupiti po tom pitanju. A kad je riječ o migraciji, nema lakih rješenja, ovaj sporazum nije idealan, ali mogao bi pomoći. Ovima u šengenskoj zoni treba dugoročni plan za upravljanje sustavom granica. Međutim, Evropska unija se ne može dozvoliti davati e, slobodan prolaz e, kao neku nagradu za suradnju. Ujedina kraljevina nije u prošengenskom prostoru i trebali biste prestati strašiti Britance o utjecaju ovog sporazuma sa Turskom. Migranti nisu kriminalci, ali kaos na granicama mogu koristiti teroristi. Živimo u međunarodnom svijetu i jači smo kada radimo zajedno protiv kriminala. Zastupnica Galpelć, izvolite. Eh, Hvala lijepa, poštovana predsjedavajuća, povjereniče, kolege. Ovo je vrlo žustra rasprava to nije prvi put ako bi me glasači pitali koliko ste puta raspravljali o ovom pitanju, pa ne bi mogla reći koliko puta, a imali li rezultata. Postoje djelomični rezultati, ovo je osjetljiv kompromis koji dolazi pravo vrijeme. Odluke su mogle biti bolje donesene, ali s obzirom na kontekst ova odluka je bila ispravna. Ne možemo dozvoliti da se ljudi kreću balkanskom rutom bez ikakve kontrole. Ovo je bila dobra odluka, dakle zatvoriti ovu rutu, zatvoriti ju i za one koji trguju ljudima. Moramo ponovno uvesti kontrole na granicama. Donesena je odluka da se osigura i zaštiti život 500 milijuna Evropljana. Pojačao se i pritisak na Tursku i dobro je da im se pomaže da se nose s tim pritiskom, ali pogledajmo sada ovaj kompromis. Kompromis nije savršen, jasno. Turci možda neće željeti ili neće moći držati se sporazuma i zato se potrebni kontrola i nadzor. Predsjednik Erdogan je rekao nešto jako zanimljivo o tome hoće li oni biti kadri držati se ovog sporazuma. Ali pogledajmo budućnost. E, hotspotovi ne rade, sustav registracije se mora e, reformirati. Jednako vrijedi za obrazovni i zdravstveni sustav, naročito kad je riječ o pružanju pomoći u izbjegličkim kampovima. Zato trebamo prije svega imati na umu budućnost Europe. Hvala lijepo, zastupnik Moraes. Hvala. Dijelim zabrinutost vezanu uz poštovanje ljudskih prava, međutim, budimo otvoreni. Ovaj sporazum se zasniva na solidarnosti i zato je moje prvo pitanje predsjedniku vijeća vrlo jednostavno. U odboru Libe, čijem sam na čelu, postavili smo pitanja komisiji i tamo zaduženi ljudi su nam iskreno odgovorili, rekli su da imaju malen broj ljudi koji obrađuju slučajeve u izbjegličkim kampovima. To je velik posao. Ja poštujem ljude komisije koji upravo rade na tim pitanjima. Međutim, s obzirom na uvodni govor predsjednika vijeća, obzirom na svu zabrinutosti vezano ljudska prava i organizacijske probleme, može li nam on danas zajamčiti da će zemlje članice na koncu dati resurse koji su potrebni da bi ovo funkcioniralo i hoćemo li imati sigurnosne mm, mjere koje će nam pomoći da se nosimo s ovom situacijom? Hvala. Zastupnik Niedermayer, izvolite. Dragi kolege, Zobzirom obzirom na svu zabrinutost, ja pozdravljam moj ovaj napredak sa upravljanjem kriznom situacijom u Grčkoj. Želim zahvaliti svim ljudima koji su tu uključeni iz komisije, iz vijeća. Brzina rezultata pokazuje koliko je vremena izgubljeno prošle godine, to je spomenuo i gospodin Tusk. Sada se moramo krenuti budućnosti i osigurati se da se nastavlja postizati rezultati u Grčkoj u svim sektorima povezanim sa izbjegličkom krizom. Moramo pronaći rješenja koja će dobro funkcionirati. To će biti teško, međutim evo grčki slučaj nam pokazuje da je to moguće. Evo nekoliko riječi o gospodarstvu. Čini mi se da su politički problemi veći od gospodarskih, to sam već jednom istaknuo i to nije dobra vijest. Međutim, u gospodarskoj politici trebamo se držati zadanog pravca. Vlade se moraju nositi sa dogovorenim načelima, moraju provoditi reforme i poboljšati situaciju. Kad je riječ o Europskoj uniji, imamo bogat radni program, uključujući provedbu u e, sektoru oporezivanja, rješavanje pitanja je od iznimne važnosti za našu budućnost i nadam se da ćemo se time ozbiljno pozabaviti. Hvala lijepo. Hvala. Zastupnica Garcia, izvolite. Hvala lijepa. Ove raspravi smo čuli riječi hvale kada se govori o uspjehu sporazuma s Turskom. Gospodin Tusk kaže prije svega smo trebali urediti stvari kod kuće a ono što je trebao napraviti jest jednostavno priznati da se nismo znali nositi sa izbjegličkom krizom tijekom zadnjih nekoliko mjeseci. I zbog toga smo evo, posegnuli za ovim sporazumom, a dovode ga sada u pitanje brojne humanitarne organizacije. organizacije. U prvim danima primjene se pokazao kao loš sporazum. Javnost govori o evropskoj sramoti, a nacionalni vođe trljaju ruke zato što govoriti o europskoj sramoti i skrivati vlastitu nacionalnu nesposobnost u nošenju s ovim problemima postaje jako jednostavno. U Španjolskoj smo u ime vlade Rahoj prihvatili 18 izbjeglica. Evo, 18 izbjeglica smo prihvatili u Španjolskoj. Pa to je prava nesposobnost. To je neprihvatljivo. Govorimo o ljudima, stotina tisuća ljudi koji bježe pred smrću i pred ratom. Moramo hitno postići da zemlje članice poštuju načelo solidarnosti. No, ugrožavamo evropske vrijednosti i načela. Hvala lijepa. Hvala. Minuta i pol za gospodina Rahela. Hvala lijepa gospodine predsjedniče vijeća, gospodine povjereniče. Htio sam nešto vrlo jasno reći. Moramo uvijek štititi ljudska prava. I kada govorimo o izbjegličkoj krizi, a to znači rješavati probleme izbjeglica na način da ih se prihvati u Europskoj uniji. Europska unija treba pokazati solidarnost, to je od ključne važnosti. I zbog toga sporazum sa Turskom ne možemo ocijeniti dobrim. On je pokušaj da se dobije nešto vremena dok se ne pronađe učinkovito rješenje. Ja kritiziram i, i ovaj parlament i portugalsku vladu zbog njene gospodarske, proračunske, fiskalne politike. To je politika koja je za svaku osudu. To nas dovodi u groznu situaciju. Međutim, želim i pohvaliti našu vladu kada je riječ o politikama naspram izbjeglica. Već smo dokazali da ne samo da smo spremni prihvatiti 4000 izbjeglica, već možemo doći i do 10.000 prihvaćenih ljudi. Evo, 1250 ćemo ih prihvatiti ovog tjedna. su naše civilno društvo, dakle, i naša vlada daju dobar primjer i htio bih da druge zemlje članice slijede naš primjer jer bi tako bilo jednostavnije riješiti ovu krizu. Hvala, mm, gospodin Weidenholzer. Hvala lijepa. E, e, e, u prvom redu suradnja sa susjednim Turskom nema alternative, ali ima i rizika. Schengen e, može funkcionirati samo ako vanjske granice e, funkcioniraju. To su pravi koraci, trebalo ih je poduzeti ranije. E, imamo sumnje u provedbi jer nemamo dovoljno osoblja. Stvari se ne uzimaju dovoljno ozbiljno Moramo također poštivati ljudska prava. Ne smije dolaziti do kršenja prava. Također mora biti jasno da su to samo prvi koraci i da trebamo veliko rješenje, a to znači da e, prioritet postane pomoć zemalja podrijetla. Hvala, zastupnik Karas. E, poštovani zastupnici i zastupnice. E, e, već su izražene mnoge opravdane sumnje, ali ja si postavljam pitanje kako bi današnja rasprava tekla da nije bilo sporazuma sa Turskom, da komisija nije dala prijedlog za zajedničku politiku azila da strategija komisije za rast i zapošljavanje nije dobila e, odobrenje e, vijeća. Kad vidimo rastući nacionalizam, e, egoizam, pomanjkanje solidarnosti, to bi sve bilo dovelo do veće krize, većih ograda na granicama E, e, naravno tko je e, protiv sporazuma uzrokuje još više patnji, više ograda i stvarni kraj Schengena. Ne želimo da se zatvori Brenner pas E, želimo da su ti e, e, prijevoji otvoreni, te ceste da su otvorene, a to može funkcionirati samo ako se držimo međunarodnog i europskog prava, ako garantiramo ljudska prava, ako svi shvate svoje obveze i ako shvatimo da sporazum sa Turskom ne rješava sve probleme i do meni je za to pravi primjer Trebamo čvrstu Europsku uniju, a e, vijeće nam nije zato dalo rješenje. Hvala. Hvala, zastupnica je. Ovaj sporazum iz potrebe, zato što nam je voda došla do grla, zato što neke zemlje nisu odradile svoj dio posla, zato je ovaj sporazum nezgodan i želimo da se dvostruko više kontrolira upravljanje kako u Grčkoj, tako u Turskoj. Europa treba biti odgovorna, ne možemo tako sve svaliti na Grčku i na Tursku. Na nama je red. Osmog, 8. ožujka smo posvetili ženama izbjeglicama. Govorimo o djeci. Ja se pitam što je sa svim ovim obavezama. Dolaze vijesti o zlostavljanju, iskorištavanju. To je neprihvatljivo i tu postoji naša točno određena moralna evropska odgovornost uvezano za ova pitanja. Želimo da se vidi mogućnost uspostave hotspotova kojima ćemo upravljati iz Europe, zato što ćemo jedino na taj način moći e, jamčiti poštovanje ljudskih prava. I sada jedna, jednu, jedan smo problem riješili, drugi se evo otvara. U Italiji primamo tisuću ljudi e, gotovo dnevno morskim putem i htjeli bismo za Italiju i za Maltu da se već sada nešto napravi po pitanju solidarnosti i suradnje. Hvala lijepo. Minuta i gospodine tusk gospodine povjereniče pa upravo ova današnja rasprava i sporazum s turskom nam opravdava onu tezu da je politika umijeće mogućega

Hvala. Zastupnica Valenciano. Hvala lijepa. Hvala vam, gospodine Tusk. Imam za vas neka pitanja. Sporazum koji smo potpisali sa Turskom znači odricanje od naših e, političkih odgovornosti i obaveza. Mi se slažemo, mi se zalažemo za, za sporazume sa trećim zemljama, ali ne možemo odustati od svojih obaveza. Tijekom zadnjih mjeseci smo stvorili nemoguće uvjete u koje smo zatvorili izbjeglice gradeći žice i ograde. I sada bez ikakve kontrole eksternaliziramo obaveze sam prije svega na situaciju u kojoj se nalaze djeca koju bismo trebali zaštititi jer njih je najvažnije zaštititi. Pa znate li što se događa gospodine Tusk? Ovo je jednostavno ilegalno. Hvala lijepo, minuta i pol, zastupnike Falogjanis. Hvala gospođo predsjedateljice. 18. ožujka da nismo došli do sporazuma, to bi nas jako brinulo. Ali to je jedina pozitivna stvar koju mogu reći, jer sporazume Evropska unija Turska je vrlo eh, kompliciran i vrlo nejasan, što nas brine. Mi smo jedno eh, međunarodno europsko pitanje pretvorili u bilateralno pitanje između Grčke i Turske. Eh, sada su se europske granice pomakle Dakle, na e, granicu e, Grčke u Idomeniju, a ostale granice su zatvorene. Mi govorimo o golemim količinama novca, ali nismo riješili problem e, krijumčara ljudi. nismo osigurali da ljudi iz Sjeverne Afrike koji mogu platiti 30 eura da dođu do Turske i onda mogu ući u Grčku i Europsku uniju bez vize. Nismo to riješili. Nemamo okvir za rješavanje e, tražitelja azila. 55 e, tisuća izbjeglica je zapelo u Grčkoj. Imamo poteškoće upravljanja e, s tim migrantima. Jedino rješenje je integracija u Europi. Moramo imati obalnu stražu, moramo proširiti i osnažiti svoje demokratske institucije. Pokazali smo se slabima. Kada Jordan i Libanon mogu uzeti 3 milijuna milijuna izbjeglica. Turska također može uzeti veliki broj, a Europa ne može primiti milijun izbjeglica na dostojanstven i pristojan način. Hvala gospodin Mavrides, jedna minuta. Zahvaljujem. Ova rasprava nas vraća na jedan od glavnih problema Europske unije. Mi se oko nečeg dogovorimo i onda to ne provedemo u djelo. E, kad je riječ o Turskoj, ovo je već postala tradicija, navika, jer to nas vraća barem 30 godina unazad. Da Turska ne provodi sve što je obećala e, kada je riječ o njenim obavezama prema Europskoj uniji, e, krši osnovna načela prava i u Turskoj, a isto tako i kad je riječ o Republici Cipru koja je članica Europske unije. Dakle, gospodine Tusk, kada govorimo da nećemo žrtvovati Cipar, kada gospodin Brok kaže i dalje ćemo osuđivati kršenja ljudskih prava u Turskoj, e, to su samo prazne riječi. Kad ćemo doista donijeti odluku? Kad ćemo odustati od Erdogana i štititi načela i e, pravo e, i načela Europske unije? unije? To je moje pitanje. Hvala predsjedniče, e, dragi kolege i kolegice. E, izbjeglička kriza e, i njena kontrola je veliki izazov za Europsku uniju. Sporazum sa Turskom je važan korak, ne jedini korak u rješavanju te zadaće. Moramo spriječiti krijumčare, nezakonito nezakonitu imigraciju e, moramo e, braniti naše vanjske granice stoga podupirem sporazum e, moramo međutim pratiti kako Turska ispunjava svoje obveze mislim da je novac dobar, dobro uložen moramo međutim biti budni mi u parlamentu ne možemo o tome dati mišljenje mi moramo razgovarati o, pristupanju Turske Europskoj uniji. Mogu reći, o tome ćemo intenzivno raspravljati u parlamentu, gledam to vrlo kritično. Gospodin Stanišev, jedna minuta. Uključi se. Gospodin Stanišev, jedna minuta. E, gospođo predsjedavajuća, kolege, posljednjih tjedana tjedana čuli smo različita tumačenja sporazuma s Turskoj. Neka od tih tumačenja su vrlo ekstremna, da je Europska unija kapitalirala da je prodala dušu džavlu, da je outsorsala problem izbjeglica, ali to je bio nužan i koristan sporazum. Jedan razlog za to je da je Unija prilično slaba i da nije sposobna provoditi vlastične, vlastite odluke. E, problem je sad u detaljima kako će se to provesti u djelo, kako će se provesti financijski jer moramo pomoći izbjeglicama e, tamo gdje ih ima najviše i najbliže Siriji, u Turskoj, Libanonu i Jordanu. Nadalje, ne smijemo trgovati ljudskim pravima, slobodima medija i demokracijom. Treće i najvažnije, e, ovaj sporazum nam je dao malo vremena da organiziramo vlastitu jedinstvenu politiku za izbjeglica. Ako to ne učinimo, ništa nam ne može pomoći gospodin Hockmark, Moram reći da suosjećam sa predsjednicima Tuskom i Junkerom e, u njihovim naporima da se nose s ovom krizom. Oni pokažuju hrabrost e, e, nastojeći naći rješenja. Premda je sa humanitarne točke gledišta ružno vidjeti da se migranti vraćaju, to je neophodno da bismo kontrolirali svoje granice granice i e, oslobodili se kaosa. Ako bi bilo tko mogao ući u ovaj parlament e, i govoriti kako hoće, bio bi kaos. Isto je s izbjeglicama. E, osim toga, predsjednik Juncker je rekao nešto jako važno kad je riječ o Turskoj. Rekao je da taj novac ne ide Turskoj, nego izbjeglicama za hranu, za obrazovanje, za smještaj, a to je potpuno izgubljeno u medijima. U Europi imamo milijune nezaposlenih ljudi, moramo i njima pomoći. Hvala. Hvala, a sada jednu minutu gospodin Zurinjo. predsjedniče vijeća, povjereniče. Vijeće je odobrilo ovaj sporazum s Turskom i, i e, ponovno afirmiralo zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku, e, ali je odobrilo i e, pokretanje strukturnih ulaganja i E, usvajanje odgovornih proračunskih politika. Isto tako je u lipnju odlučilo dati novi poticaj digitalnom unutarnjem tržištu i uniji e, kapitalnih tržišta. Dakle, samo jedno pitanje ima smisla. E, što države članice čekaju da bi primijenile ono što je upravo dogovoreno? Bilo je dosta riječi, sad nam trebaju dobri primjeri. Portugal pokazuje dobar primjer primjer uzima dvostruko više izbjeglica nego što se zahtjeva e, provodi nacionalni plan reformi kako bi riješio probleme potencijala za rast e, to je potrebno to su dobri primjeri koje moramo slijediti e, gospodin Hokmark jedna minuta E, gospođo predsjedavatelja dva zaključka o onima koji žele podijeliti europsku uniju i fragmentirati europu izazov migracija je dugoročni izazov možemo imati različita gledišta o tome kako se nositi s tim izazovom možemo kritički govoriti o raznim rješenjima jer nijedno rješenje neće biti savršeno no vrlo je jasno da ako to ne odradimo zajedno nećemo nećemo moći uopće odraditi a to bi bila moralna sramota e, e, sramota vis vis svih ljudi koji bježe od nasilja i strahota ta sramota e, pada na ramena onih koji žele da podijelimo i fragmentiramo Europu i da ne izvršimo svoje odgovornosti. Drugo pitanje Ukrajina. Ako okrenemo leđa Ukrajini, otvaramo se silama mraka koja će e, podrivati europsku stabilnost. To je poruka vijeću i komisiji. Ostanite uz Ukrajinu, podržite Ukrajinu kako bismo mogli e, uspravno stajati kao Ujedinjena Europa. Hvala. Jedna minuta, gospodin Lakas. Prije mjesec dana razgovarajući o e, ovom sporazumu upozorili smo vas na e, pravne jazove, ali vi ste dopustili da vas gospodin Erdogan ucjenjuje i da traži sve više i više u zamjenu za sporazum. E, to je očigledno, je li Turska doista sigurna zemlja? Pitajte onog gospodina koji je recitirao pjesmu koja je smetala Erdoganu. Pitajte njega. Tri tjedna nakon početka provedbe vidjeli smo smanjenje tijekova ne zbog sporazuma već zato što su zatvorene sjeverne granice grčke neki ljudi su zadovoljni time jer ne žele da izbjeglice stignu do njihovih zemalja i zato okreću glavu dok se grčka pretvara u skladište duša slike iz idomenija i pireja e, ne, nisu na čast vrijednostima europe ako zaista želimo zastupati europsku viziju, viziju solidarnosti moramo e, provesti premještanje. Ako su neki e, ljudi naučili samo uzimati iz Europe ono što žele i koriste nacionalni populizam e, kao oružje za svoja nacionalna pitanja, moramo ih kazniti za to. Hvala predsjednice o pitanju e, e, sporazuma e, Turska Evropska unija sve je rečeno. Reći ću nešto o jednoj drugoj stvari. U lipnju, u 28. lipnja na dnevnom redu će biti bankovna i ekonomska unija. To treba pripremiti. Bez obzira na ishod referenduma u Britaniji, E, e, bez obzira na to e, biti ćemo u situaciji da odmah stavimo na stol pitanje ekonomske i bankarske unije. To je stup Europske unije. Što se tiče čelične industrije, Eh, imamo alarmantnu eh, situaciju eh, prevelike kapacitete koji, čelika koji se proizvode što dovodi do krize te industrije u Europi. Moramo se ekonomski braniti od toga. Komisija mora na to dati odgovore. To od nje očekuju Evropljani. Gospodin Mamikinz ima jednu minutu. Gospodine Tusk, gospodine Juncker, dragi kolege, ja se zalažem za konstruktivan odnos s Turskom, ali e, sada očigledno imamo ucjene e, i nasilno e, držanje od strane Erdogana. Isto tako postoji prijetnja da će se sabotirati cijeli sporazum ako Turci ne dobiju bezvizni režim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 pet milijuna izbjeglica e, doista iziskuje pomoć ali sadašnji odnos turske prema europskoj uniji ne može proći nezapaženo postoje ozbiljne indikacije da je turska igrala veliku ulogu e, u potpori daješu i ostalim e, džihadističkim skupinama stoga pozivam europske vođe da se drže naših vrijednosti Hvala. Hvala. Sada pozivam povjerenika Avramopulosa da odgovori na našu raspravu. Zahvaljujem. Predsjedniče Tusk, zastupnici, zahvaljujem vam na vašim doprinosima mnogi od kojih e, su istovjetni načinu razmišljanja komisije. Nešto bih htio pojasniti. Naš odnos s Turskom e, nije antagonistički odnos gdje je riječ o dinamici moći. E, to je sporazum da zajedno rješavamo jedan problem. I Europa i Turska su pod velikim pritiskom. Suočeni smo s istim izazovima i sa situacijom bez presedana. Suradnja je nužna. Istina je da Turska ovu suradnju smatra katalizatorom da oživi naše odnose i svoju europsku perspektivu. Ovo novo poglavlje u odnosima Europske unije i Turske e, ne tumači se kao odstupanje od naših osnovnih načela i vrijednosti i europske demokracije. Upravo suprotno, e, to je šansa za Tursku da se približi europskim standardima po svim pitanjima pitanjima demokratske vrijednosti vladavina prava sloboda izražavanja poštivanje prava manjina i rješavanje pitanja cipra u interesu je europe imati demokratsku i stabilnu tursku u susjedstvu a u interesu turske je da ima europsku uniju kao stabilnog partnera ova kriza nas je približila e, i e, ostvarila duh međusobnog razumijevanja e, to znači da ozbiljno mislimo to što kažemo i da se slažemo mi pratimo i nadziremo provedbu svakog aspekta ovog sporazuma ne sumnjajte u to i bit ćemo ustrajni turske vlasti su donijele zakone da zaštite ljude iz Sirije. Mi smo im izričito rekli da su potrebna jamstva za sve kojima treba zaštita, bez obzira jesu li Sirijci ili ne. Kada je riječ o liberalizaciji 35 od 72 zahtjeva e, je ispunjeno, ali komisija je bila savršeno jasna. Mi možemo e, predložiti e, uklanjanje uklanjanje zahtjeva za vize samo ako se udovolji svim kriterijima. Turska to zna e, i ona e, i dalje radi na ispunjenju mjerila kako bismo do lipnja 2016. godine e, mogli ukinuti vize E, sada se već počeo provoditi sporazum samo 300 e, ljudi se vratilo e, koji nisu tražili azil a određeni broj je došao iz Turske to je tek početak idući tjedan će komisija podnijeti formalno izvješće o stanju provedbe svih elemenata ovog sporazuma ali rekao bih sljedeće ovaj sporazum je važan korak prema dugoročnom obnavljanju odnosa s Turskom. Zajednički cilj je približiti se i kad je riječ o vrijednostima e, kao što sam e, naglasio na početku svog izlaganja. U međuvremenu komisija je uključena u situaciju na terenu u Grčkoj. Mi radimo sve što možemo da e, osnažimo kapacitete Grčke kako bi ranjivi azilanti kao što su žena i djece dobili odgovarajuće tretman. Naši ljudi se nalaze na svim grčkim otocima i na kopnu i nude pomoć eh, grčkoj vladi i grčkim tijelima. Države članice trebaju nastaviti sa masovnim premještanjem iz Grčke. Sve države članice moraju preuzeti svoj dio odgovornosti. Eh, u Grčkoj je zapalo preko 50 tisuća ljudi. Najmanje 70 posto ispunjava uvjete za premještanje. To je važno za one koji su zapeli u, Idomeniju i u Pireju od prije 20. ožujka. Razmotrimo druge rute. Iz, iz Libije stižu izbjeglice u Italiju. To pokazuje da dokle god postoji nestabilnost i dokle god postoje krijumčari koji iskorištavaju situaciju, ljudi će i dalje migrirati. To je potpuno jasno. Stoga možemo raditi na široj slici moramo ulagati političke napore da vratimo stabilnost u Siriju i Libiju e, to znači ostvariti svoj prijedlog za europsku obalnu i graničnu stražu jako nam je drago što je ovaj parlament e, izradio vremenski raspored e, ne možemo gubiti vrijeme ljeto je već na pragu to znači i otvoriti otvoriti pravne puteve e, za ljude e, zakonite puteve e, i drago nam je da smo ovdje čuli potporu za to ubrzavanje preseljenja je e, isto tako prioritet osobito iz libanona i jordana gdje se nalaze stotine tisuća izbjeglica ako doista želimo e, zatvoriti sporedna vrata za nezakonite migracije moramo otvoriti vrata koja su e, regularna i zakonita ljudi će i dalje bježati dokle god imaju razloga bježati i dalje će pokušavati ući u Europu i e, ne samo da je naša moralna i pravna obaveza dati utočište onima kojima je to potrebno već moramo imati politike koje su dugoročno održive za budućnost treba nam e, uredno zakonito i kontrolirano e, ulazak onih kojima treba zaštita neki od vas su spomenuli Dublin ne želimo samo kozmetičke reforme reforme. Mi moramo doista reformirati i poboljšati Dublin e, kako bi u novom sustavu bila ugrađena solidarnost i pravedna raspodjela odgovornosti jer sadašnji sustav nije održiv. Svi znamo da ne postoji lako rješenje za izazove s kojima smo suočeni, ali jedno je sigurno, moramo raditi zajedno, a ne jedno protiv drugih. To vrijedi za institucije Europske unije, za države članice zajednice ali i za naše odnose sa susjedima hvala vam na pozornosti Hvala povjereniče. Prije no što dadem riječ predsjedniku vijeća, zamolali bih sve one koji se nalaze u hodnicima da slušaju. Izvolite predsjedniče Tusk, imate riječ. Hvala lijepa. Imamo nekoliko aspekata rasprave o kojima bih želio govoriti. Prvo, premještanje. Premještanje je jedan od ključnih elemenata evropskog rješenja za krizu. U ovom aspektu naravno trebamo solidarnost, o tome nema sumnje. Ali e, pogriješili bismo kad bi to postao glavni alat naše politike jer bi to bilo uh, uh, jednostavni poticaj za još veće migracijske tokove uh, poticaj za moguće nove migrante stoga moramo biti vrlo oprezni naročito u komunikaciji sa vanjskim svijetom u raspravama <clears throat> koje smo e, e, e, predsjednik, čuli smo statistike o nezakonitoj migraciji u kontekstu ove krize. Sve rute na Mediteranu. Uvijek sam vrlo oprezan kad se radi o statistikama. Imam za to razloga. Ali to moramo uzeti u obzir. U prvom redu, što se tiče balkanske rute, e, točno je da 150 tisuća nezakonitih migranata su stigli u Europu od početka ove godine. Ali broj, brojke e, sada e, padaju iz mjeseca u mjesec od 70 tisuća u siječnju do 50 tisuća u veljači do 30 tisuća u ožujku i e, otprilike tisuću u travnju. E, zamislite samo kad bi samo u, siječnju u, kad u siječnju 70 tisuća migranata e, došlo koliko bi ih bilo došlo u travnju da nismo poduzeli akciju. Drugo, e, također je točno da od početka ove godine 20 tisuća nezagonitih migranata su došli e, u Europu kroz srednju mediteransku rutu i e, te brojke rastu. Ali među njima nema Sirijaca to su ljudi iz afričkih zemalja, eh, Nigerije, Somalije, Gambije, eh, eh, Republike Gvineje i obale Slonovače. Što to znači? Da nismo zatvorali zapadno-balkansku rutu, sada bismo imali tri ili pet puta više migranata iz a oni iz Afrike koji dolaze iz Libije, kao i oni koji su sada zaustavljeni na granici i koji su obeshrabreni od toga da se dadu na put. Neki su rekli da naš prioritet mora biti Europska granična straža E, ta straža ne može biti operativna ove godine, to je nemoguće, ali moramo se zapitati e, e, što bi radila ta straža Evropske unije zaustaviti migrante, kontrolirati ih. Mislim da je očito ne samo za, nas, da oni moraju zaustavljati migrante. To je vrlo kontroverzna akcija koju, e, sada, u koju se sada upuštamo. U prvom redu moramo očekivati od nacionalnih straža da provode europski zakon. Europska straža moraju podupirati one koje trebaju pomoć, ali ih ne mogu e, zamijeniti. Hvala vam. Hvala predsjedniče Tusk. Hvala kolege, ova je rasprava ovime završena. Obavještavam vas e, da prije no što e, počnemo svečanu sjednicu sa predsjednikom Portugalske republike, gospodine Verhofstadt. E, želim nešto reći, objaviti nešto, molim obavještavam dom da prije te svečane sjednice ćemo e, imati tri potpisivanje